Obavješteni smo da je vijeće odlučilo u pogledu dosjeja o javnim službama, javnim službama za zapošljavanje e, gdje smo pregovori vodili mi, ja sam bila na čelu, izvjestitelj je bio Frederik Darden. Vijeće je e, odlučilo usvojiti unilateralnu deklaraciju koja se tiče prirode e, funkcioniranja mreže službi za zapošljavanje. E, ta deklaracija nije bila spomenuta tijekom e, pregovora i ja sam to napomenula grčkom predsjedništvu. Oni su nam rekli da je to odlučeno u trenutku usvajanja općeg pristupa od strane vijeća kako bismo omogućili usvajanje ovog akta do kraja e, saziva predsjedništvo predlaže glasovanje u plenumu ali e, zatražili su da se deklaracija ne objavi u službenom e, glasniku i da se tekst usvoji po mogućnosti u prosincu moramo razjasniti tu situaciju sa grčkim predsjedništvom zato što svi koji imaju iskustva u suodlučivanju poznaju taj režim deklaracija vijeće na taj način često pokušava utjecati na tumačenje tekstova i to na ušturb na uštrb ovlasti e, su zakonodavca odnosno e, parlamenta iz deklaracije zato moraju biti e, rezultat dogovora su zakonodavaca. I e, to se mora raspraviti e, i na trijalozima i na drugim vrstama sastanaka. Deklaracija se odnosi na sudjelovanje službi za zapošljavanje država članica, e, odnosno određuje hoće li to sudjelovanje biti obvezno ili, e, ili fakultativno. Mi želimo da bude obvezno. Vijeće je održalo, vijeće stajališta da bi to sudjelovanje trebalo biti fakultativno. Rezultat pregovora je E, bi trebao, bi trebao e, zadovoljiti sve strane, a vijeće se ovdje još jednom želi vratiti e, na staro i potvrditi nešto što je u principu uh, nešto o čemu je u principu postignut sporazum u okviru trijaloga za nas je to neprihvatljivo i uh, iz vašeg govora tijela razumijem da imam uh, vašu potporu u nastavku razgovora na tu temu sa grčkim predsjedništvom. Druga obavijest. Podsjećam vas da ćemo se sastati sa odborom proračun o e, inicijativi e, zapošljavanje mladih. E, to je predviđeno 1. travnja od 10 do 12.30. Svi zastupnici iz ovog odbora pozvani su na ovu zajedničku raspravu. Dnevni red će vam biti poslan u narednih nekoliko dana ali evo e, pozivam vas da si već ovo upišete na vlastite e, rasporede. Mislim da je vrlo važan ovaj sastanak, ovo, ovo, ova rasprava između e, naših dvaju odbora. Mislim da je važno da imamo mnogo ljudi iz naših odbora. Zatim E, ono e, nešto vrlo važno za današnji, e, za današnji sastanak. Konačno ćemo se fotografirati svi zajedno kako bismo zabilježili stanje u našem odboru na kraju mandata. Zatim na kraju E, što se tiče e, prevođenja u Rimu, morali smo uvesti promjene u zadnjem trenutku. Imaćemo prevođenje e, na engleski i s engleskog umjesto njemačkog. Radi se o financijskom o, o, financijskom učinku na organizaciju. Peta obavijest E, tiče se tiče se dosjea o sastanku koji je na raspolaganju na e, internetu u obliku web streaminga. kao treća točka dnevnog reda moramo usvojiti zapisnike sa E, svih sastanaka koje smo iz nepoznatih razloga još, još nismo odobrili. Radi se o 5. prosincu, 9. prosincu, 17. prosincu, 9. siječnju, 22. i 23. siječnju, 3. 3. E, veljači i e, sastanku 12. i 13. veljače. Ako se nitko ne protivi ovim zapisnicima, onda ih možemo usvojiti. Zatim peta točka dnevnog e, reda. Dati ću riječ našoj izvjestiteljici o e, pregovorima s vijećem o provođenju direktive 96/71 o upućivanju radnika u okviru pruženja usluga. E, to je peta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 direktivi o upućivanju radnika. E, raspravili smo o svim odredbama i o najvažnijim odredbama, e, odnosno 39 i 12. Dvije godine nakon e, prijedloga komisije predstavnici klubova zastupnika su došli do kompromisa, a prethodno se mnogim predsjedništvima činilo da će kompromis biti nemoguć. Kao izvjestiteljica i supredsjednica e, pregovaračkog tima parlamenta i zahvaljujući iskustvu e, naše predsjednice Pervanš Beres htjela bi zahvaliti uh, e, Stevenu Hughesu, uh, Nadji Hirsch, Elizabeth Schroeter, Thomasu Hendelu, zatim eh, gospođi McIntyre. Svima vama bih eh, htjela eh, zahvaliti na vašim naporima. Kompromis koji smo postigli je rezultat rada svih nas zajedno i svi smo ponosni da je nemoguća misija postala moguća. Od samog početka rada na ovoj direktivi bilo nam je stalo da zadržimo pravnu zaštitu radnika, a da istovremeno e, osiguramo pravnu transparentnost za poslodavce kako bismo ispunili obveze, e, kako bismo imali sve odredbe koje se tiču obveza e, upućenih radnika, odnosno detaširanih radnika. Države članice su prema ovoj direktivi obvezne uspostaviti web stranicu na nacionalnoj razini koja bi sadržavala sve minimalne uvjete e, radnog odnosa e, moraju odrediti instituciju koja bi e, vršila informiranje o koja bi nas informirala o zakonima koje se primjenjuju E, taj jedinstveni website za svaku državu, članicu bi bio vrlo koristan i za zaposlenike i za poslodavce o uvjetima e, koji e, se odnose na ostvarivanje radničkih prava kod kroz upućivanja radnika odnosno kod detaširanih radnika države članice moraju vršiti nadzor i mjere kontrole kao što su primjerice e, postupci koji prethode upućivanju, odnosno e, postupak obavještavanja, znači obavješćivanje o upućivanju radnika, zatim e, koje sadrži informacije o legalnosti upućivanja tog radnika u neku drugu zemlju. Što se tiče mjera kontrole, Uh, uveli smo odredbe uh, koje um, obvezuju poduzeća da uh, dokumentima potkrijepe zakonitost upućivanja. Isto tako poduzeća moraju odrediti dvije osobe, jedna koja bi održavala komunikacije, odnosno koja bi pribavljala potrebne informacije propisane ovim zakonom i druga osoba e, koju svako poduzeće treba e, odrediti bi e, se nalazila izvan mjesta upućivanja za kontakt sa socijalnim partnerima. Države članice imaju obvezu provjeriti elemente povezane sa zakonitim aktivnostima poduzeća za, u svrhu upućivanja. Kao što znate, postoje e, slučajevi e, nelegalnog e, samozapošljavanja kako bi se ispunili uvjeti za upućivanje radnika, a to je kršenje odredbi regulative ako se ustanovi da je došlo do e, protuzakonitog upućivanja potrebno je da svaka država članica e, osigura mjere zaštite e, i mora se primijeniti uredba o slobodnom kretanju države članice mogu proširiti popis mjera za kontrolu koje su propisane direktivom E, kako bi, e, kako bi e, rješavale probleme protuzakonitog upućivanja. Kako bi se zaštitili od protekcionizma, države članice moraju E, moraju se pobrinuti da su sve nove mjere proporcionalne i opravdane. Isto tako imaju obvezu informiranja komisije država i država članica o novim mjerama kontrole koje e, eventualno uvode i to moraju objavljivati na jedinstvenom nacionalnom websajtu informiranje komisije o novim mjerama kontrole ne znači da e, države članice su ovlaštene koristiti te mjere one e, imaju zajedničke e, države članice imaju zajedničke odgovornosti u sektoru građevinarstva i moraju se pobrinuti e, na sve načine koji su im na raspolaganju da e, se zaštite od nelegalnog upućivanja radnika. Kao što znamo, već je, osam, e, već je osam zemalja članica uvelo odgovornost na temelju solidarnosti i odredbe te direktive ne e, uvode promjene u status quo država članica koje su već usvojile takvo rješenje. Države članice imaju obvezu suradnje, međusobne suradnje u e, u, u sudskim postupcima i isto tako imaju obvezu informiranja o tome. Direktiva isto tako uvodi instrument kazni e, kako bi se uvela obveza za e, poslodavce da se drže e, odredbi ove direktive. Također e, postoji e, klauzula o prespitivanju e, koja uvodi obvezu izvještavanja svake tri godine o elementima koji e, svjedoče o upućivanju, to je članak 3, e, zatim e, u članku 9 su mjere kontrole, a zatim odgovornost na temelju solidarnosti je u članku 12, zatim efikasnost sustava unutarnjeg informacijskog sustava jedinstvenog tržišta, zatim želim reći da prema mom mišljenju i mišljenju mojih kolega radi se o e, solidnom dokumentu koji uvodi instrumente za pravnu zaštitu zaposlenika i koji e, uvodi e, transparentnost za poslodavce. Isto tako ovaj dokument e, prisiljava države članice da surađuju po ovom pitanju. Na kraju htjela bih zahvaliti mojim kolegama, zatim svim asistentima i kolegama u komisiji u vijeću i htjela bih e, zahvaliti četirima, četirima predsjedništvima, e, irskima, e, irskom predsjedništvu, litavskom i, i, grčkom posebice. Oni su svi se trudili, iznimno trudili kako bismo došli do rješenja u pogledu ove direktive i e, željela bih da svi glasujete za. Euh, euh, ima li netko, želi li netko uzeti riječ euh, i nešto reći? Dobro, javljaju se neke osobe. Evo, Steven Jukes prvi. Hvala lijepo, predsjednice. Slažem se da je ovaj, ovo dobar e, dogovor, ali mislim da nije zapravo. E, mnogo se na tome radilo. E, o tome govorimo od sredine 1990. Naravno, mnogo je napora uloženo u ovaj izvještaj i zahvaljujem za to izvjestiteljici kao i članovima pregovaračkog tima i izvjestiteljima u sjeni. Nismo dobili dobar e, dogovor, dobar spor. Nemamo pravne jasnoće na ovom području. E, popustili smo vijeću u, mnogim ključnim pitanjima. Ako gledajte e, poziciju koju smo imali prošlog lipnja, i stanovište koje smo usvojili u prosincu, ako gledate ova dva skupa dokumenata u usporedbi s konačnim dokumentom e, koji smo usvojili 27. veljača, nemamo e, tu srednjeg puta neke sredine koju smo našli. Vijeće je odbilo da popusti o bilo kojoj ključnoj točci u tekstu. E, došlo je u članku 3 do malih poboljšanja i negdje drugdje u tekstu ali su se javili mnogi drugi problemi u članku 9 i pomanjkanju napretka u članku 12. Po, e, nema e, pravne jasnoće. Pola e, stranaka u ovom sporazumu to prodaju kao dobar dobar jer u članku 9 imamo nacionalne mjere sa zatvorenim popisom trebali bismo imati otvoreni popis. Nemamo e, pravne jasnoće. Imamo, to je recept za pravnu nejasnoću i to će dovesti do e, novih slučajeva sporenja pred Europskim sudom pravde. E, uzmimo samo slučaj Laval E, ja sam pročitao tekst mnogo puta, e, imamo članak 9, ima zatvorenu listu, e, imamo ETUC koji je tu uključen, ETF, također imaju to mišljenje u članku 12 nemamo pomaka jedna država članica je ucijenila vijeće nisu i tu nije došlo do pomaka. Složili smo se da u članku 12 nemamo pomaka. Mislim da to nije dobar dogovor. Doći će do novih pravnih nejasnoća koje ćemo morati popraviti. Osobno je mišljenje e, ja sam osoba koja je e, pratila pregovore. To, e, drugi članovi moje kluba će zauzeti drugo mišljenje. Thomas Handel i onda Elizabeth Schröder. Hvala lijepa predsjednice. U ovoj direktivi znamo koje je bilo teško poglavlje. Ja ću se uputiti u Bertolda Brehta. E, tresla se brda, rotio se miš e, rezultat ove direktive. To je bio vrlo težak proces E, mi, mi smo imali dobro mišljenje, dobro stanovište. U trialogu smo među vidjeli da sa strane vijeća imamo Vatikanski koncil, da nemamo e, prostora za manevriranje, nemamo mandat za pregovaranje taj je kompromis e, s teškoćom slijepljen da tako kažem e, jako smo se trudili da dalje vodimo pregovore neću tajiti e, priznajem da možemo vidjeti neka mala poboljšanja međutim cjelokupni rezultat nije stvarno poboljšanje on je neprihvatljiv ja se slažem sa onim što je rekao Steven. Ja ću dodati e, članak 3 koji ne isključuje da e, kod nepravilno upućenih e, radnika imamo onda, tu se može dogoditi da se radnici još lošije plaćaju. Mi smo kritizirali jako da je prethodno priočenje nije došlo do izražaja da e, nemamo e, otvorenih popisa imamo toliko ograničenja da e, to stvara tako, tako rekuć kriminalni okoliš tu imamo do, jednu dogmu o kojoj vijeće nije htjelo vijećati imamo jednu lošu uredbu Pitamo se koliko to može djelovati. Pet godina mirovanja to nije prihvatljivo. Ako nemamo napretka, onda to ne možemo prihvatiti. Moramo intenzivno razmišljati kako da pregovaramo. Ja predlažem da odbijemo ovu uredbu. Elizabeth Schroeder, Čabaldi. Alektor Gvaldis kao koordinator. Mm, izvolite, Elizabeth Hvala lijepa predsjednice. ja znam ovaj dosije već godinama, to je teško područje, to je radno pravo u području gdje normalno e, radno pravo ne može biti regulirano. To je vrlo teška materija zbog ugovora i e, vrlo sporan dosije. Kovizon e, je e, pokušao tu situaciju oslabiti i tu smo izgubili. Mi smo se kao parlament probili u, mno, u ključnim područjima, a to treba primijetiti. Sada ovo pitanje otvoreni i zatvoreni popis ako pogledamo tekst, to je otvorena lista, države članice imaju izbor e, mjera koje će poduzeti, moraju se držati okvira koje daje e, ugovor, ali e, za razliku od sadašnje situacije, sada dajemo mi okvir to je mali napredak, ne savršen napredak, ali nije slučaj da je prije situacija bila toliko bolja. To trebamo utvrditi. E, mislim da moramo ići dalje. Ja sam se tu i sama jako angažirala. Znamo kako su bili posljednji sati pregovora, znamo o čemu se je radilo, znamo također gdje e, je ležala problematika, gdje je predsjedništvo bilo stjerano u tjesnac, e, gdje je moralo popustiti, to je poznato. Što je bilo u pozadnjini, što se tu odigravalo, ali e, s obzirom na ovu činjenicu mi smo napravili mali napredak. Neke stvari od komisije smo odbili, to je važno po pitanju članka, članka 3, tu nemamo neko propise da se društva, lažna društva otkriju. Ako pogledamo naš mandat, nismo sve dobro napravili, ali u svim točkama smo se smo nametnuli naša stanovišta. E, ovi takozvani no, pitanje e, što se događa s onima koji koji e, rade pod lažnim uvjetima. To ima dva dijela i to je veliki uspjeh parlamenta. U to još nije, nikada nije postojalo u europskom pravu da imamo takvu zaštitnu klauzulu za žrtve. To je stvarni napredak za jačanje e, prava radnika. Do sada nije bilo e, e, prava Europske unije gdje se nalazila ova formulacija. mi smo, nisam brojala sate naše rasprave, ali kad kažemo gdje su e, prava e, pogođenih radnika, onda je to to mjesto gdje su ona zaštićena. U članku 3 imamo mnoga mjesta gdje su prava e, poslodavaca i zaposlenika ojačena. Do sada nismo imali nijednog pravila upućivanja gdje je bilo tako jasno izraženo pravo zaposlenika to se, to se ne e, zasniva na slobodi kretanja već na pružanju usluga. Tu moramo vidjeti da imamo dobru ravnotežu između zaposlenika i poslodavaca da se, to regulira zakonom. Ja bih htjela vidjeti zakon u Europskoj uniji u kojem stoji da ovdje dolazi do mnogo zloupotreba. U, mi imamo zloupotrebu spomenutu na četiri mjesta. To e, moraju napraviti države članice jer one imaju ovlasti, one imaju nadležnost ne znam nijedan e, zakon e, države članice gdje to ili Europske unije gdje to tako jasno stoji. Mislim, ne znam da li ćemo to prohvatiti ili ne, e, o članku 12 e, u, na kraju. E, s tim smo imali velike teškoće i tu moram pohvaliti komesara koji je, povjerenika koji je tu unio klauzulu znajući da će to biti vrlo teško na europskoj e, razini jer imamo samo osam država članica koje i same imaju takovu klauzulu druge nemaju vrlo je teško e, regulirati predmet e, gdje države članice imaju nadležnost to smo to nismo htjeli promijeniti željeli smo članke 4 i pet E, direktive e, tu će biti nadležnost e, vlada ili komisije. To se neće promijeniti. Tu smo imali veliku teškoću. Ambiciozni zadatak, a s druge strane znamo da to države članice nemaju u svojoj kontroli E, tu smo mnogo postigli, nismo to promijenili nasupred prijedloga vijeća. E, održali smo pritisak na vijeća i to je bilo uspješno e, da se članak 12 jednostavno ne briše to je prvi korak možemo ići i dalje E, i to e, govori u prilog onih koji žele postoći e, napredak lako bi bilo imati takovu klauzulu kad bi sve države članice imale nešto slično. Ako 20 država članica to nemaju, onda mogu takove mjere uvesti, a onda će biti dalje lakše raditi Eh, na poboljšanju eh, ovog članka i direktive. Eh, moj facet jeste, mi smo radili u vrlo teškim i problematičnim uvjetama, neću govoriti o političkoj situaciji, i to je bilo u svim klubovima teško. Mi smo postigli vrlo konkretne zakonodavne E, e, korake za zaštitu poslodavaca i posloprimaca. To je plus. E, to, su, to je napredak koji do sada nije postojao u pravu Europske unije. Direktiva ne može biti savršena u okolnostima u kojima je nastala pritisak ovih pregovora i ono što je išlo mimo pregovora E, ako to sve uzmemo u obzir, mislim da smo postigli nešto što treba poduprijeti. Ako, ako to odbacimo sada, mislim da nećemo uspjeti u budućem parlamentu gdje će gdje se neće mijenjati okvirni uvjeti da će se e, s obzirom na ovu konstelaciju istog zapad i s obzirom na e, pravnu osnovu koja se neće promijeniti. Mislim da nećemo u sljedećih pet godina napraviti e, substancijalni neki napredak. E, države članice moraju pa, pokazati da su kontrole moguće i da mogu biti učinkovite na ovom području. Ako najđu na granice onda možemo stvari dalje razvijati. Mislim da je to da je ta direktiva se može e, razvijati ako se učinkovito primjenjuje. Mi smo uzeli koncept u ruke i e, nećemo to prepustiti slučaju. Mislim da je to napredak. Hvala. Nadja Hirš, koordinatorica liberala je upravo došla i zato ću i njoj omogućiti da uzme riječ u ovom disijeu. Do sada nismo čuli ni od jednog liberala. Čabaur je sljedeći. Hvala, gospođo predsjedateljice. Htjela bih dvije stvari reći. E, prije svega, htjela bih, e, htio bih e, se zahvaliti svima onima koji su radili na ovom dosjeu. Znam da je pregovarački tim se zaista čvrsto držao stajališta koje je parlament prethodno bio usvojio. S druge strane, EPP, odnosno većina EPP-a, podupire ovaj sporazum, ovaj dogovor i to se pokazalo u trenutku glasovanja. Ovdje bih htio izraziti svoje osobno mišljenje. Ovdje ne govorim kao koordinator, mišljenje mene kao koordinatora se razlikuje ja se uvelike slažem sa onime što je Steve rekao na početku sastanka. Tu se ne radi o ponovnom uređivanju, odnosno novoj regulativi, nego se ovdje radi o primjeni odredbi koje već primjeni postojećih odredbi. Uspjeli smo postići napredak, ali ono što bismo voljeli, i s čim bismo bili zadovoljni, to bi bila jasna, transparentna pravila za primjenu, a tu nismo uspjeli zato što e, nismo završili sa manjim brojem nego sa većim brojem pravila i primili smo na kraju tog inicijalnog dogovora velik broj pisama od sindikata, od udruga poslodavaca koji su nam e, ukazali na to da nova pravila nisu jasnija i da postoji jedna pravna nejasnoća i ton, ta su nas pisma nagnala da nastavimo sa razgovorima kako bi tekst e, postao jasniji um, i ono što smo upravo čuli, e, članak 9 prema Stivu sadrži zatvoreni popis i nije e, otvoren u dovoljnoj mjeri. E, s druge strane smo i čuli da se radi o otvorenom popisu. Znači, to se radi o diametralno suprotnim stajalištima o istim, o istim pitanjima. I meni se čini da postoji prava nesigurnost e, u tom smislu moram reći da mjere moraju biti proporcionalne. Rekli smo da, da, mjere moraju biti proporcionalne i opravdane, ali ko će biti sudac, ko će prosuđivati e, tome? E, rasprava o tome bi mogla vječno trajati. Kako ćemo doći do zaključaka? E, ne postoji stvarna kontrola i svatko, bilo koje tijelo može a, može provesti mjere bez ikakve kontrole. Potrebno je vrlo ozbiljno shvatiti a, one koji se zalažu za prava radnika. Isto tako treba ozbiljno shvatiti one koji misle da bi ova direktiva mogla ugroziti jedinstveno tržište na način na koji bi to bilo teško naknadno ispraviti. E, u tom smislu e, postoji velika pravna nesigurnost e, koja proizlazi iz ovih odredbi. Mislim da bi bilo stoga mudro ne zaključiti ovu raspravu nakon prvog čitanja, nego omogućiti i drugo čitanje. Čuli smo od nekih da će e, euroskeptici u sljedećem mandatu dobiti e, veći broj zastupnika, veći broj mjesta i da oni neće biti skloni e, suradnji i nalaženju kompromisa. Međutim, želim precizirati što se tiče ovog dosjeja, premda smo postigli neke pozitivne pomake, uspjeli smo uspješno definirati lažne samozaposlene, odnosno lažno samozaposlene osobe i to smo se dogovorili sa vijećem i o tome smo postigli sporazum sa vijećem. Mislim da bismo možda trebali izraditi neku vrstu vodiča, odnosno smjernica koje bi e, pomogle pri primjeni e, ovih odredbi e, i na primjerice kad se radi o sporovima kako se donose odluke i u tom smislu nismo a, zadovoljni, nismo postigli svoj e, glavni cilj, međutim postigli smo ogređe, određene pomake i nadamo se da ćemo u budućnosti uspjeti naći zadovoljavajuća rješenja za one odredbe koje nas ne zadovoljavaju, koje su proturječne i u pogledu e, interesa e, radnika i interesa poslodavaca. Želim naglasiti da čak i u a, samoj stranci Pučana a, mišljenja sa podijeljena, neki će glasati e, za, a neki protiv. Hvala, e, gospodin Serkas, a onda Nadja Hirš. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege. Klub snd je pratio ovaj predmet sa velikom zabrinutošću koja proističe također iz naših iskustava, kao što je rekao Stephen Hughes, kojemu želimo zahvaliti na zalaganju, kao i predsjednici našeg odbora na naporu uloženom u ovaj predmet koji je za nas izvor zabrinutosti, ali i velikog zadovoljstva. Zabrinutosti zato što se ovaj predmet bavi upućivanjem radnika za svrhe pružanja usluga. Taj smo problem već obradili u doba direktive Bolkenstein i to je navelo parlament da zadrži jedno temeljno stajalište, odnosno da se i radnicima i poduzećima obeća da ćemo ukloniti socijalni dumping koji proizlazi iz upućivanja radnika kako bi upućeni radnici u drugu zemlju članicu mogli uživati ista prava kao i radnici u toj dotičnoj i da ne budu u sklopu vlastitog socijalnog ili mirovinskog osiguranja, odnosno zemlje podrijedla. Također u tom trenutku smo bili uvjereni da će to ukloniti socijalni dumping i također da će poboljšati ravnopravnost svih poduzeća i time okončati sve prijevare, a to je jamstvo trebala pružiti direktiva o upućivanju radnika broj 96. No, nažalost, Europski sud je rašlanio na više dijelova tu ravnopravnost i također osigurao pravnu ravnopravnost svih različitih konvencija i utvrdio da, je, da su gospodarski interesi imaju prednost nad pravima radnika. Mi smo to htjeli promijeniti u našem klubu zato jer mm, je socijalna situacija doista izvor zabrinutosti. Postoje tisuće radnika koji kada su upućeni obavljaju svoje dužnosti uz daleko manja prava i također su prijavljeni u fantomskim zemljama koje ne nude nikakvu zaštitu i ako sada pogledamo koja je stvarna situacija, imamo radnike iz siromašnijih zemalja koji u užasnim uvjetama obavljaju svoje poslove, praktički gotovo u uvjetima ropstva. Poduzeća koja poštuju zakon onda su u nepovoljnijem položaju u odnosu na ona koja to ne čine. To je ogroman problem i za radnike i za poduzeća. Koren problema je upravo ta direktiva iz 1996. a osim toga i ugovori koji nisu uspostavili pravu ravnotežu između sloboda i prava. Dakle, bilo koja potkrepčujuća direktiva kojom se sad bavimo je nužno nezadovoljavajuća za naš klub, zato jer je to administrativna direktiva koja nikad neće moći riješiti suštinski problem sukoba između prava i zapravo nesrazmjernosti prava koje uživaju radnici. Kada je predsjednik komisije Barroso razgovarao sa predsjednicom odbora, onda smo poslali uvjet da se revidira direktiva iz 1996. No to obećanje nije ispunjeno. Imamo zapravo samo ovu administrativnu direktivu. I tu je direktiva koja ima već loš ustroj, lošu arhitekturu. Osim toga tu imamo i ova besramna poduzeća koja iskorištavaju rupe u zakonu. Mi smo upozorili Stevena Hughesa i izvjestiteljicu da se ipak treba nastojati stati na kraj prijevarama i naš klub ovdje želi opet naglasiti da ovo nije kraj ti problemima zapravo o problemu se nije niti raspravljalo zato jer se ne razgovara o, ovoj temeljnoj direktivi niti o ugovorima koji upravo omogućuju to nepoštivanje prava i sloboda. A, socijalni alarm koji iz toga proizlazi je doista strašan i predstavlja ogroman problem za Europsku uniju gdje vidimo širenje ksenofobije, rasizma i euroskepticizma. Dakle, htio bih da bude jasno da kako kod e, prođe glasovanje kojemu ćemo uskoro pristupiti, v klub socijalista i demokrata će se založiti za izmjenu dopunu ove direktive i za spravljanje ove nesrazmjernosti koja postoji u europskom primarnom pravu. Evo, to je naše zalaganje u borbi protiv socijalnog dumpinga. Nadalje, predstoji nam glasovanje. Dakle, ovo je riječ o čisto administrativnoj direktivi koja se primjenjuje na svih 28 zemalja članica sa različitim sustavima i također različitim e, nacionalnim odredbama za prijenos direktive. Čuli smo od predstavnika više zemalja koji smatraju da ova direktiva ipak u nekoliko poboljšava situaciju. Znači možda ovaj napor nije uzaludan, možda će to otvoriti vrata daljem napretku a imamo tu kolege iz drugih klubova koji smatraju da to neće ništa promijeniti. Onda pak e, postoje drugi kolege koji, pridržavajući se kriterija nacionalnih sindikata, smatraju da će ova direktiva blokirati mogućnost davanja odlučnih odgovora na probleme prijevara na nacionalnoj razini. Dakle, mi kao klub sid ćemo glasovati o suštini, no budući da je riječ o administrativnoj direktivi koja ni na koji način ne mijenja prava, nego stvara minimalne uvjete za one zemlje gdje ne postoji kontrola, dakle, mi ćemo o ovoj direktivi glasovati pozitivno. Uvaženi kolege, mislim da bi trebalo ovdje oslušati ono što se događa u javnosti, a to ćemo vidjeti upravo 25. svibnja. Odnosno vidjet ćemo da postoji porast euroskepticizma među tisućama radnika koji se ne osjećaju zastupljeni vijećem ili parlamentom, kojima je važnije omogućiti potpunu slobodu tržišta, a pri tome zaboravljaju da Europa mora biti i socijalna tržišna ekonomija. Mislim da je ovo vrlo zabrinjavajuća i nezadovoljavajuća situacija, a ova direktiva neće ni na koji način riješiti problem. Svako će glasovati po svojoj savjesti, dakle u klubu SID-a ćemo imati slobodno glasovanje. Hvala. E, htjela sam zaključiti e, popis govornika i sada dajem riječ e, Nadi Hirš. Hvala lijepo predsjednice. U prvom se zahvaljujem od strane liberala izvjestiteljici za dobru suradnju, intenzivnu suradnju. Mislim da smo kod e, sata rada i zajedničkog sjednja jasno vidjeli da to nije jednostavna tema. Svi su se trudili da dođemo do dobrog rezultata. Uvjerena sam da smo sada došli do rezultata e, s kojim možemo živjeti. E, postigli smo napredak. Početna točka, kako, onako kako smo počeli raditi, Imali smo manjkove, deficite, situacije na temelju e, e, postojećih zakona i trebalo je doći do poboljšanja. E, trebamo poboljšati sadašnju situaciju. Napredak je možda mali, ali on postoji i stoga moramo poduprijeti o izvještaj i rezultat trijaloga. E, imamo više zaštite za e, radnike i e, veću zakonsku jasnoću. Ako čekamo da sve bude savršeno, onda mi europljeni znamo da nikad nećemo do toga stići. To je ono što uvijek moramo držati na umu. Europsko tržište rada je toliko pokretno i mobilno da možemo reći da smo e, postupili po najboljem znanju, umjeću i savjesti. Zaštitili smo i radnike i e, poduzeća. E, moramo pozdraviti poboljšanja, države članice mogu vršiti nadzor, spriječiti socijalni dumping i prekomjernu birokraciju Mislim da države članice se e, jasno, značajno razlikuju. To smo također imali na umu. E, klub liberala ka, može reći da nije sve savršeno, ali da poboljšanja postoje. E, I to naročito za radnike koji su najslabija karika u ovom lancu. Stoga ćemo mi kao liberali poduprijeti ovaj izvještaj. Hvala. Hvala dragoj potpredsjednici. Ovime smo došli do kraja našeg popisa govornika. Kao predsjednica ovog odbora i e, pregovaračkog tima i ja isto želim zahvaliti izvjestiteljici i svime E, izvjestiteljima u sjeni koji su e, radili u vrlo teškim uvjetima. Vidjeli smo e, na koji je način izrađen mandat, osmišljen mandat ovog odbora i na koji je provedeno glasanje. A sada imam četiri primjedbe. I to sam rekla u okviru pregovaračkog tima i to sada kažem ovdje u plenarnom sastavu odbora. E, po ovom, u ovom desjeu kao i u drugima, smo vidjeli da postoje poteškoće u pregovaranju između, između e, parlamenta i, i vijeća kad se radi o e, odlukama u vijeću donesenim na najvišoj mogućoj razini. Usvajanje općeg pristupa koji e, omogućuje otvaranje, otvaranje pregovora, to se ne dogodi uvijek ali u vijeću manevarski prostor e, koji bi omogućio približavanje parlamentu kad se radi o razilazećim mišljenjima e, jest prava poteškoća. E, druga stvar na koju želim vas podsjetiti, odnosno što želim ovdje istaknuti, želim naglasiti e, koliko su e, svi članovi pregovaračkog tima iz svakog kluba zastupnika doprinijeli poboljšanju teksta vijeća e, neke smo, neke smo probleme iz tog teksta uklonili zahvaljujući pregovorima. Radi se znači i o redakcijskim i o materijalnim izmjenama teksta. Treće što želim ovdje naglasiti jest, činjenica da je u postupku suodlučivanja ravnoteža između partnera od ključne važnosti i važan je važno je da parlament osigura svoj mandat za pregovore na na, na, na jasan način i to je vrlo važno. Četvrto što želim reći, o tome smo već danas i govorili e, i neki su e, e, to rekli i nakon presude Vale Viking. Čini mi se da ravnoteža, postizanje ravnoteže E, ugovora e, da je to pitanje koje će ostati otvoreno i u sljedećem sazivu i e, za zakonodavnu proceduru ne možemo zamisliti dvostruku pravnu osnovu a u slučaju ovakvih direktiva vidimo da postoji određeni disbalans odnosno neravnoteža u postojećem pravnom okviru Nadam se, a nadam se da se slažete sa mnom kada kažem da su rezultati ovog pregovora jedan značajan pomak u ovom dosjeu kojem smo se bavili za čitavo vrijeme ovog mandata. Završili smo sada ovim, ovom točkom dnevnog reda. Glasovat ćemo o stajalištu ali prije toga e, želim e, se e, vratiti na četvrtu točku dnevnog reda koja se tiče prijedloga direktive Europskog parlamenta i vijeća o pomorcima i izmjenama direktiva 2008 kroz 94, 2009 kroz 38, 2002 kroz 14, 98 kroz 59 i 2001 kroz 23. Dajem riječ gospođi Ron Zuli mi smo, e, ovdje, ovdje postoje kompromisna rješenja, e, izvjestiteljica ih nije e, odnosno izvjestiteljica nije, nije izradila kompromisna rješenja, odnosno nalazimo se u jedinstvenoj situaciji gdje nismo komisiji podnijeli niti jedan kompromisni amandman. Dajem riječ gospođi Ronculi. Bene, vedo che... U redu. Vidim da se vaš način e, predsjedavanja u pet godina nije promijenio. Dali ste pristrane informacije. Ja e, nisam omogućila izradu kompromisa zato jer nije postojala volja da ne slušam mišljenja kolega, ali kompromis se upravo naziva tako zato jer se vjerojatno si ujedinimo oko nečega ili barem oko nekoliko točaka kako bismo zauzeli slično stajalište. Možda nemamo svi identična stajališta, ali upravo se zato to naziva kompromisom jer mogu postojati zajednička nastojanja da se krene istim pravcem. No, u ovom slučaju to nije bilo tako nije postojala nikakva zajednička točka, a amandmani koji su predložili drugi klubovi su išli u suprotnom smjeru od onoga što sam ja nastojala ostvariti kroz ovo izvješće. Znači to je objašnjenje, a ne da ja nisam pokazala nepoštovanje prema mišljenjima kolega ili prema radu drugih. Želim to razjasniti zato jer ne želim da tako mislite. Ja oduvijek poštujem tuđi rad, iako je on e, drugačiji od onoga što ja zastupam. U ovom slučaju, budući da govorimo o važnom izvješću i za radnike, dakle kada govorimo o radnim mjestima, ali također i za one koje otvaraju radna mjesta, očito je da ako nema zajedničkih točaka, onda nije moguće ostvariti kompromis. Evo, to je moje objašnjenje onoga što ste vi upravo rekli i što zapravo nije istinito. Ja sam već više puta izlagala ovo izvješće i ne želim oduzeti vaše vrijeme za glasovanje. Tvrditi danas e, da pomorci nemaju odgovarajuću zaštitu je pogrešno. U 28 zemalja članica osvojeni su nacionalni zakoni po tom pitanju koji štite prava i osiguravaju socijalnu zaštitu svim radnicima u tom sektoru. A vrlo često te odrodbe su modernije i razrađenije od naših direktiva. Evo, zato nisam složila sa pitanjem uključenosti. Dakle, na kraju saziva možda to nije moguće, ali mogli smo poraditi na snažnim direktivama od onih koje sada pokrivaju područje pomoraca. Dakle, mislim da je i demagoški i kratkovidno tvrditi da u ovom e, povijesnom trenutku neki će iz vlastite kratkovidnosti odabrati ne slijediti ovu, ono što ja smatram, najpravednijom smjernicom, dakle zaštititi i e, posoprimce i poslodavce. Amandmani su naravno poboljšali tekst koji je predložila komisija, dakle time se jamči i pomorcima najbolju moguću socijalnu zaštitu i također se osigurava ravnoteža između odgovarajuće zaštite i jačanja konkurentnosti. Zato jer je to još jedno pitanje koje se postavlja u ovom izvješću, odnosno mi ćemo izgubiti konkurentnost ovog sektora koji zapošljava pomorce u korist brodova koji viju zastave koje nisu zemalja članica. Dakle, potrebne su nam e, odredbe koje su moderne, a ne one koje nameću nove birokratske troškove, a to se čini na području rada. Ako jedan brodovlasnik Vidi da mu se nameću odredbe koje ga ne štite na međunarodnoj razini i ne osiguravaju mu konkurentnost, onda će neposredna posljedica biti obustava djelatnosti. Znači mi ćemo izgubiti ta radna mjesta i nećemo uspjeti zaštititi te radnike. Osim toga u slučaju mm, poduzeća i preseljenja unutar poduzeća radnik treba imati mogućnost izbora hoće li se preseliti u drugu zemlju, ne smije ga se na to prisiljavati. Svi moramo biti realistični i raditi na modernizaciji ovih odredaba kojima se štite radnici. Ne smijemo popustiti naslajanjima da se ostvare prijedlozi koji su neostvarivi. Evo, pozivam ovdje sve da ne popuštamo pred neostvarivim e, prijedlozima i izbornim sloganima koji ni na koji način neće zaštititi radnike koji su već ovako zaštićeni. Hvala vam lijepo. Ispričavam se na odbuđenosti ali ja sam teško radila na ovom e, izvješću i bilo bi mi žao da to sve propadne. Gospođo izviditeljice ja se u potpunosti, ja se ni malo ne slažem sa vašim tumačenjem mojih riječi. Ja sam rekla, ja sam rekla da nije bilo, da nema kompromisnih amandmana, a to je realno stanje stvari. Gdje su onda ti kompromisni amandmani? Nema ih. Ne možete mi proturiječiti o, po tom pitanju. Riječ sada dajem gospođim Baldočino. Tko se još javlja za riječ e, na ovu temu? Gospođa Baldočino, zatim. Hvala vam lijepa. Doista sam iznenađena onima što je izvjestiteljica rekla zato jer se mi nismo niti sastale, niti smo imali vremena, odnosno izvjestiteljica nije imala vremena da se održi rasprava, a da ne govorimo o kompromisnim amandmanima. Da, naravno, povijesni trenutak za sve, da. Zašto? Zašto je to povijesni trenutak za sve? Zato jer je ovo pravo vrijeme i ako mi doista vjerujemo u socijalnu Europu, onda ćemo morati saštititi i pomorce. Oni ne smiju biti izostavljeni. Da, naravno. Dopustite mi da završim, zato jer ja nisam vas prekidala. Nije istina da su naši prijedlozi naštetili konkurentnosti. Primjerice, gospođo predsjednice, Htjela bih eh, da smo imali plodonosnu raspravu o uključenju prava pomoraca u postojeće direktive, raspravu koja bi dovela i do pravodnog postupanja vodeći računa o konkretnoj situaciji i ovih poduzeća, no niti danas nećemo imati raspravu zato jer nije bilo kompromisnih amandmana važno je ažurirati ove direktive i upitati se kako možemo još uvijek opravdavati isključivanje pomoraca. No, iako smo zauzeli doista razuman stav koji vodi računa o posebnostima pomorstva, a također koji vodi računa o razvoju kada je riječ o sporazumima između socijalnih partnera, recimo sa Međunarodnom organizacijom rada i u isto vrijeme se, time se nastoji osigurati i zaštitu prava radnika i uključenje svih dionika u odluke Dakle, imamo ipak e, kolektivna otpuštanja i nesolventnost, no unatoč tome e, izvjestiteljica nije pokušala iznaći kompromis. Htjela bih da mogu reći da su naše rasprave bile plodonosne, ali zapravo uopće nije bilo rasprava. Izvjestiteljica je zauzela daleko ekstremni stav od komisije, tražeći da se zadrži to isključenje i gotovo zanemarujući E, razvoje koje su ostvarili socijalni partneri ili postojanje modernih komunikacijskih tehnologija koje omogućuju povorcima da sudjeluju u konzultacijama, u savjetovanjima i da utječu na dogovore koji e, imaju utjecaj na cijeli sektor. Nije organizirala niti jedan sastanak izvjestitelja u Sjedni. Ne, ja nisam bila pozvana na ono što tvrdite da se održalo. Nije istina. Mi smo tražili da se održe sastanci, da se raspravi o ovom dokumentu i da se izrade kompromisni amandmani, ali ti nisi pristala. Gospođo predsjednice, želim ovdje jasno reći da ovo izvješće ni na koji način ne poboljšava prava radnika niti ne pokazuje da uvažava dogovore između socijalnih partnera i zbog toga sam doista razočarana kao što sam rekla prije. Ako doista vjerujemo u socijalnu Europu i tu se ne radi o izborima nego o načelu, dakle ne radi se o izborima. Ovo je stvar načela zaštite radnika i radničkih prava. Ako doista vjerujemo u to, trebali bismo uzeti u obzir ono što smo predložili u ovom e, predmetu. Hvala vam. Ova dvorana je vrlo praktična za ovu vrstu sastanaka. E, sada ću e, primiti vaše javljanje za reč. Gospođa Sari se javila. I molim vas, sada se javite za riječ, nakon toga zaključit ćemo uh, popis. Gospodin Filip de Baker, da, zatim. I vi nakon toga, dobro. Molim vas u duhu kompromisa i pregovaranja. Hvala. Ja ću govoriti na finskom, e, dakle molim vas da stavite slušalice. Luovutusta, eli myyntiä koskevaa direktiiviä. Ako direktiva o prodaji poduzeća bi se htjela primijeniti ovdje kao što predlaže komisija, u tom slučaju kada se brodovi prodaju između zemalja članica, to bi postavilo određene probleme zato jer pomorci na brodovima bi slijedili taj brod. Dakle, ja bih predložila da se ova direktiva ne primijeni u onom opsegu koji predlaže komisija. To bi naime dovelo do situacije u kojoj bi se e, brodovi prodavali trećim zemljama, a to bi smanjilo broj radnih mjesta. Mislim da bi bilo kakav kompromis pogoršao ovaj prijedlog. Mi ne možemo međutim podržati prijedlog komisije da se tu uključi ova spomenuta direktiva, zato jer bi to dovelo do gubitka radnih mjesta u Europskoj uniji. Eh, krivo stišćem <laughs> gumb, oprostite. Eh, gospodin Debruker, zatim Elizabeth Šreder i zatim eh, glasamo. <laughs> I don't want to in a, in a big fight. Ne želim se uplitati ovdje u svađu. Evo samo da pojasnim svoje stajalište. Mislim da nema potrebe za ovako emotivnom raspravom. Emotivnom raspravom. Mi se temeljimo na činjenicama. Situacija je meni jasna i ja sam e, e, primijetio da je izvjestiteljica predložila više amandmana i mislim da ih možemo podržati. Zašto? u ovoj situaciji 28 zemalja članica imaju svoje zakone koje štite dobrobit pomoraca. To je prvo. Drugo, u ovom e, korpusu imamo također e, i također dijalog između e, socijalnih partnera i poslodavaca i posloprimaca i brojne zemlje članice su razradile svoje načine rješavanja. Mislim da bi prijedlog komisije pogoršao situaciju radnika u brojnim okolnostima i zbog toga Prijedlog e, izvjestiteljice je bio da se u više navrata izmjeni prijedlog komisije i zbog toga je moj klub podržao ovaj pristup i zbog toga smo završili sa ovim glasačkim popisom. Mislim da nema potrebe za emotivnošću, dakle više zastupnika je imalo različita mišljenja o tome kako riješiti ovaj problem. Klubovi su odlučili kako postupiti, imate sada glasačke popise i pozivam vas da sada mirno pristupite glasovanju. Mislim da su e, svi dionici čuli ovu poruku. Sada e, Elizabeti, nakon toga da ću riječ izvjestiteljici. Ja, Hvala, biti ću kratka. Ja imam problem e, da ovdje imamo potporu koja će još povećati e, rupe u siru. Imamo europsko radno pravo i svako izuzeće je problem. To smo e, vidjeli sa upućivanjem, vidimo kako je teško onda imati e, osnove koje su također temeljeni na povelji o temeljnim pravima moramo zatvoriti ove rupe koje postoje i na kraju tekst komisije je već bio dobar. Došlo je do nekih korekcija i poboljšanja, međutim neki napori, neki prijedlozi još povećavaju ove spomenute rupe u siru. Mislim stoga da moramo odbiti amandmane izvjestiteljice. Euh, euh, Sad ću dati riječ izvjestiteljici. Htjela bih je međutim podsjetiti da je potrebno voditi računa o uvjetima o uvjetima i sigurnosti e, na radu pomoraca i e, trebali bismo e, to trebali imati na umu, posebice kad se radi o e, tragičnim događajima kao što je slučaj Koste Konkordije. potrebno je pobrinuti se da u takvim slučajevima sigurnosni uvjeti budu u potpunosti zadovoljeni. Ali evo dajem vam riječ da zaključite ovu raspravu koja nije tehnički rasprava zato što nemamo kompromisnih amandmana. Gospođo svjesiteljice, imate riječ. Hvala. Nemam mnogo što dodati, samo želim zahvaliti kolegama koji su shvatili koji je bio moj stav. No, Upravo zato što sam e, čula danas brojne slogane, želim e, podsjetiti da isključivanje ne znači da postoji manjak zaštite. Upravo suprotno, upravo zato što 28 zemalja ima zakonodavstvo, dakle nudi zaštitu, onda e, kada govorimo o rupama u siru, Pitam se dakle kakve svrhe ima uključivati u jednu direktivu koja je već zastarjela i koja bi ušla u sukob sa već postojećim zakonodavstvom koje jamči veću zaštitu. Pitam se ima li to smisla? Dakle, kada je riječ o sigurnosti, oprostite mi predsjednice, ali svatko treba govoriti o njemu poznatim primjerima, a primjer Kosa Kongordije nema nikakve veze s njime. Nije to primjer nezaštite od strane brodovlasnika, to je zapravo e, primjer osobne odgovornosti jednog pojedinca i budući da se radi o teškom i osjetljivom predmetu, ja bih izbjegla onda navoditi primjere koje nemaju nikakve veze sa ovim izvješćem. Radnici jesu zaštićeni uživaju zaštitu, a budući da ste vi govorili o sigurnosti, želim vas razuvjeriti i reći da sam sigurnost na prvo mjesto jer sam ja obavljala poslove gdje je sigurnost bila na prvom mjestu za moje pacijente, za moje bolesnike onda nema uopće nikakvih izgleda da neću razmišljati o sigurnosti kod izrade jednog ovakvog izvješća gdje sigurnost mora biti na prvom mjestu čak i u odnosu na brodovlasnika i u odnosu na poduzetnika budući da volite se izražavati u sloganima. Evo, ja vas želim podsjetiti da ako glasujete protiv e, ovog izvješća, onda ćete e, zapravo zatvoriti radna mjesta zato jer će posljedica biti povećanje nezaposlenosti u, u sektoru brodarstva. Hvala. Ja. E, Dobro, ovime zaključujemo raspravu i začas ćemo glasovati o, ovom predmetu. Sada otvaram glasovanje. Imate li svi svoje kartice? Da, sada ćemo e, glasovati u prazno da vidimo e, da li glasovanje funkcionira. E, imamo jednog liberala previše. Jedan liberal nam je viška. trebalo bi funkcionirati. Dobro, pritisnite. Imamo jednog liberala viška i jednog pučana viška. Molim koordinatore liberala i pučana da uvedu reda u svoje redove. Le PPE, va bien? Sve sad u redu s pučanima. Vaš automat ne radi. Molim vas promijenite mjesto. Alors, il faudrait le A liberali bi trebali uvesti reda u svoje redove. I meno ja a A sada imamo jednog pučena viška. Molimo da jedan pučenin ode. Ne želim ja uvoditi reda među vas. Ali molim vas e, da riješite ovaj problem. Dobro, sad je sve u redu. U redu, nemojte se micati svojih mjesta, sada je sve u redu i prijeđemo na glasovanje. Šesta točka dnevnog reda je glasovanje e, o prijedlogu u drugom čitanju. u pogledu e, direktive Europskog parlamenta i vijeća o minimum requirement for enhancing worker eh, worker mobility. Znači radi se o eh, pristup radnika uslugama mobilnosti i daljnja integracija tržišta rada. Eh, Izvestiteljica je gospođa Reuter. Mi ćemo sada po prvi put primijeniti prvo e, novo pravilo e, 195 e, kroz 3 koje predviđa nominalno elektronično glasovanje, poimenično e, elektroničko glasovanje. E, znači, podsjećavam, glasovanje postaje poimenično kad se radi o finalnom izvješću inicijative ili o finalnom e, e, prijedlogu e, zakonodavnog teksta. Znači o samog, što se radi o kad se radi o, ishodu trijaloga, tu se ne može glasovati pojedinačnim glasovanjem. Ovdje se radi znači o drugom čitanju izvješća E, koje smo naslijedili iz prethodnog e, saziva parlamenta. Mislim da je ovo sada jasno. Otvaram glasovanje. Opet imamo e, jednog liberala viška i pučanina viška. C'est bon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

Dobro, red se vratio među liberale. Eh, pučani eh, su već dugo nedisciplinirani, ali evo eh, glasovanje je zatvoreno. Četrdeset za, jedan protiv i četiri suzdržana. Čestitamo izvjestiteljici i čitavom pregovaračkom timu. Euh, Sedma točka dnevnog reda je glasovanje prijedloga direktive Europskog parlamenta i vijeća o pomorcima i izmjenama direktiva 2008 kroz 94, 2009 kroz 38, 2002 kroz 14, 98 kroz 59 i 2001 kroz 23. Radi se o izvješću gospođe Ronzuli. Što se tiče naslova, E, glasujemo e, skupno o e, tri amandmana, 11, 1, 11 i 12. Radi se o brisanju članka 5 i članka 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sad ćemo provjeriti. Otvoreno glasovanje. Tout le monde a pu voter Jesu li svi uspjeli glasovati? Glasovanje je zatvoreno. 18 za, 23 protiv, 3 suzdržana, odbijeno. D'accord, ça n'aurait rien changé au vote. Dobro, to ne bi promijenilo ishod glasovanja. Eno tamo imate jedno slobodno mjesto, ako želite se preseliti. Što se tiče članka 1, stavak 1, 2, e, amandman 20, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjera, e, provjera elektroničnim glasovanjem, amandman 20, e, otvoreno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. 24 za, 20 protiv, 1 suzdržani. E, usvojen je amandman. Zatim amandman 21 Elizabeth Štreder e, radi se o brisanju članka prvog stavka prvog e, i e, odnosno članka prvog stavka trećeg koje je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. Oprostite što stalno provjeravam, ali nije mi jednostavno brojati glasove u ovoj prostoriji. Zatvaram glasovanje. 19 za, 23 protiv, 3 suzdržana. Odbija se. Članak 2, e, prva točka, znači radi se o sedmom amandmanu izvjestiteljice. Tko je za, tko je protiv, odbija se. E, zatim amandman 22, Klodeta Bele Baldačino, o brisanju. Tko je za, protiv, Suzdržani? Mislim da, da se odbija, ali provjerit ćemo. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 22 za, 23 protiv i e, nitko nije suzdržan. Odbija se. Zatim e, za isti dio teksta, 23. E, amandman Elizabeth Šever, koja je za, protiv, suzdržani, mislim da, da se odbija. Odbija se. Amandman 8 izvjestiteljice, koja je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. E, provjera e, amandmana 8 izvjestiteljice, otvorena glasovanje. Zatvoram glasovanje. 18 da, 25 protiv, 2 e, suzdržana, odbije se. E, članak 4, amandman 9, e, izvjestiteljice. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Zatim članak 4, amandman 24, tko je za? Tko je za? Protiv? Provjeravamo elektronički. Izvolite glasovati. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 24, e, 24 e, za, 20 protiv, 1 suzdržani, amandman 24 se usvaja. Sada prijeđemo na sljedeću e, točku, članak 5 stavak 1 točka 2, amandman broj 27. Ne znam čiji je to amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronički. Amandman 27. Zatvaram glasovanje. 22 za, 23 protiv, 0 suzdržanih, odbija se. Sljedeća točka, amandman 28, e, gospođa Elizabeth Schroeder, e, radi se o brisanju e, stavka 4 članka 1. identičan amandman amandmanu broj 29 koji je za, protiv, suzdržani, Amandman 28, gospođe Šreder i 29, gospodine Baldačino se odbijaju. Sada glasujemo za amandman 30. koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada uvodna izjava broj 2. Amandman broj 2 e, se e, odnosi se e, ne, dolazi, e, ne ulazi u... Zatim amandman 13. Ko je za? Protiv? Provjera. Provjera amandmana 13. Elizabeth Šreder. Izvolite glasovati. Zatvaram glasovanje. 22 za, 23 protiv, 0 suzdržanih. Odbija se. Zatim što se tiče e, u, uvodne izjave 5, uh, e, amandman 3 izvjestiteljice, tko je za, protiv, odbija se. Sada amandman 14, gospođe Balačino, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim e, amandman 4, izvjestiteljice, tko je za, protiv, odbija se. Zatim e, uvodna izjava 10, amandman 15 je povučen. Zatim e, prelazimo na amandman 11, 16, odnosno ispričavam se. E, amandman 16, uvodna izjava 11, gospođa Baldačin, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 17, tko je za? Protiv? Usvojeno. amandman 18, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 19. Ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvojeno. E, sada glasujemo o ukupnom izvješću e, putem elektroničkog glasovanja. Otvoreno glasovanje. Izvolite glasovati. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 14 za, 22 protiv, 9 suzdržanih. E, glasovanje je završeno. Gospođe izvjestiteljice, želite li nešto reći? E, jer je vaše izvješće odbijeno. Hvala. E, Europski parlament znači nema stajalište o ovom tekstu i vidjet ćemo je li komisija potvrdila svoje stajalište. Što se tiče osme tečke dnevnog reda, dolazimo do ishoda pregovora s vijećem o direktivi 96/71 o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. Euh, Dobro. Otvaramo glasovanje o tekstu kakav je e, proizašao iz ishoda e, kao rezultat pregovora e, i sa Korepera 24. veljače 2014. i 5. ožujka 2014. godine. A otvaram glasovanje, ne radi se o pojedinačnom glasovanju. Jedan liberal viška.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 tri suzdržana. Čestitamo izvjestiteljici i pregovaračkom timu. Prije nego što pređemo na sljedeće glasovanje, možda da pojasnim situaciju liberala gdje postoji određena doza konfuzije ali čini se da je netko prešao u socijaliste, liberali imaju jedno mjesto manje, zato što e, je e, nismo mogli e, napraviti izmjenu zato što nije bilo plenarne sjednice u međuvremenu i zato liberali sada imaju samo pet, a ne šest članova. Sada prelazimo na devetu točku i glasujemo o ranom prihvaćanju bez prigovora delegirane uredbe komisije e, o pravilima primjene uredbe e, e, iz 2013. godine Europskog parlamenta i vijeća o Fondu za europsku pomoć za najugroženije koja se odnosi na upravljanje i nadzor. Radi se o delegiranim aktima koji omogućuju primjenu Europskog fonda za pomoć najugroženijima. Glasovat ćemo elektroničkim putem i to ne pojedinačno. Otvaram glasovanje. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Zatvaram glasovanje. 44. 44 za, 1 protiv, 0 suzdržanih. Znači, usvaja se. Sada e, glasujemo o uporebi sredstava Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji. Radi se o zahtjevu koji se tiče poduzeća IT kroz VDC tehnologija iz Italije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Točka 11. Uboraba sredstava Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji. Radi se o zahtjevu e, poduzeća Grupo Santana iz Španjolske. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada smo zaključili glasovanje. E, molim, vas, e, molim sve one koji će napustiti prostoriju da to učine što je tiše i što je brže moguće.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

točka dnevnog reda broj 12. Saslušat ćemo gospođu Madlen Serban, e, kandidatkinja za e, poziciju direktora Europske zaklade za stručnu izobrazbu, odnosno ETF-a. ETF ima sjedište u Torinu. Gospođa Madlen Serban odabrana je od strane e, vijeća guverne, upravitelja e, e, i na čelu je od 1. srpnja 2009. godine. 30. lipnja 2013. godine predloženo je da se produlji njezin mandat Mene je o ovome obavijestio predsjednik vijeća upravitelja u prosincu. Kako su obavješteni članovi odbora, ja sam odmah e, reagirala uvođenjem postupka koji bi onemogućio zanemarivanje parlamenta u ovom postupku, zato što članak 10. pravilnika ETF-a kaže sljedeće. An answer question put by its or their members. Uh, c'est dans ces conditions que j'ai le très grand privilège Velika mi je čast e, pozdraviti gospođu Serban. E, mi znamo, poznamo, dobro poznamo njene kvalitete e, koje je pokazala tijekom svog prethodnog mandata. Daću vam riječ, gospođo Serban, na jedno deset minuta i nakon toga vam članovi odbora mogu postaviti pitanja na koja ćete vi odgovoriti kako je to već uobičajeno na saslušanjima kad se radi o direktorima, o imenovanjima direktora agencije. Gospođo, imate riječ. Euh, Madame la Présidente, je veux d'abord vous remercier. Prije svega vam želim e, zahvaliti. Za mene je veliki privilegij e, što sam ovdje. Hvala vam na pozivu. E, radi se o posebnoj privilegiji za mene. Prije svega želim svima zahvaliti na velikoj potporu koju ste mi pružili za vrijeme prvog mandata na mjestu direktorice agencije. Iako smo postigli dobre rezultate, to je bilo zato što smo uživali veliku potporu svih europskih institucija, a naravno potpora Europskog parlamenta je uvijek najvažnije. E, ako mi dopustite, predstavit ću vam e, neke svoje zamisli o e, mandatu koji ću, koji ću nastaviti ako se vi s time složite i prebacit ću se na engleski jezik. I was uh, in front... Nastupila sam pred eh, vama u pet godišnjih saslušanja početkom godine, svake godine, kako bih prikazala aktivnosti ETF-a i također kako bih eh, prikazala naše zamisli za budućnost naših eh, aktivnosti. E, mi smo zajedno sa obdorom upravitelja osvojili strategiju za 2020. a dio te strategije je također izrada i predlaganje na vaše usvajanje i srednjeročne strategije za razdoblje od 2014. do 2017. Dakle, ako mi dopustite da nastavim e, svoje djelovanje kao ravnateljice, onda ću e, doista se pobrinuti da svi strateški ciljevi i sve indikativne aktivnosti koje su spomenute u srednjoročnom razdoblju do 2017. doista budu i provedene. S vašim dopuštenjem ja ću se kratko pozvati na strateške ciljeve koji su usvojeni. Dakle, kao prvo govorimo o E, jačanju politika plaća koja se temelje na dokazima i također e, na e, političkoj analizi. U slučaju političke analize želim spomenuti da govorimo o sveobuhvatnoj analizi sustava i također analizi po tematskim područjima. Drugi strateški cilj za 2014-2017 odnosi se na modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja, a treći cilj je jačanje relevantnosti odredaba o strukovnom e, obrazovanju u svjetlu socijalne kohezije. Želim ovdje naglasiti da je ETF jedina agencija Europske unije koja djeluje u čitavoj Europi i mi stoga nastojimo oživotvoriti i omogućiti provedbu vanjske dimenzije europskih politika na području obrazovanja i strukovnog obrazovanja i povezati ta područja sa tržištem. Na taj način mi isključivo djelujemo izvan zemalja članica Europske unije i to u 30 zemalja partnera koje pripadaju području proširenja, a potim mislim na Zapadni Balkan i Tursku. Također smo aktivni u zemljama koje su obuhvaćene instrumentom susjedstva, a tu mislim na južni i istočni Mediteran i na istočnu Europu. Osim toga, prisutni smo i u Središnjoj Aziji, a to u sklopu instrumenta za razvoj i suradnju. Dakle, želim istaknuti da djelujemo po pitanju vanjske dimenzije europske politike, ali u kontekstu vanjske politike Europske unije. Dakle, mi nastojimo uspostaviti povezanost i dijalog e, između Europske unije i svih navedenih zemalja i da se ne rukovodimo isključivo europskim politikama, nego želimo pružiti svim zemljama koje su to uključene mogućnost suradnje po svim tematskim područjima kako određujemo što činiti i također kako određujemo strateške ciljeve. To je tema političke analize koju provodimo svake dvije godine u zemljama partnerima pod nazivom Torinski proces koji je nadahnut kompehaškim procesom koji su 2002. godine započele zemlje članice i na temelju utvrđenih e, potreba zemlje jačaju svoje politike ljudskih resursa. Na temelju toga mi smo odabrali određena tematska područja. Želim vas podsjetiti da ETF e, ima misiju osigurati da strukovno obrazovanje doista podrži održivi razvoj zemalja u smislu i konkurentnosti i socijalne kohezije koje treba osigurati za ove zemlje. Dakle, kada god spomenem konkurentnost i socijalnu koheziju, to su naša međuresorna područja koja obuhvaća znači sva tematska područja, znači treba podržati sustave strukovnog obrazovanja, zatim upravljati istima, zatim osigurati e, priznavanje kvalifikacija i također osigurati kvalitetu strukovnog obrazovanja. Važno tematsko područje je zapošljavanje i zapošljivost, zatim e, inkluzivnost imigranata i također sljedeće tematsko područje na kojem ćemo biti djelatni s vašom potporom je e, osposobljavanje poduzetnika. Dakle, to su tematska područja na kojima ćemo nastaviti djelovati, no sve će to biti moguće ako organizacija bude raspolagala potrebnim mehanizmima i instrumentima koji će nam omogućiti ne samo da ostvarimo kvantitativne rezultate, onako kako su zacrtane, nego i ako uspijemo postići i osiguranje kvalitete. U drugim riječima moramo osigurati da učinak bude sastavni dio našeg djelovanja. U tom smislu u novom datu je novost da ćemo nastojati ojačati e, lanac potpora koje možemo pružiti ovim zemljama partnerima u ETF-u trebamo odrediti koje su potrebe tih zemalja, ali jednako važno je osigurati da sve ono što prepoznamo kao tako bude kasnije u skladu sa europskom potporom kroz različite instrumente koji će biti otvoreni ovim zemljama koje su u postupku predpristupa pristupanja i također u, sklopu instrumenta za susjedstvo i suradnju. Želim se e, pozvati na članak 13. uredbe 1339 u kojoj stoji da će ETF i odbor osigurati dosljednost između rada odbora i također djelovanja zajednice na različitim područjima i unutar zajednice i u pružanju pomoći zemljama partnera. Naravno, mm, ne možemo ostvariti sami mnogo i zbog toga usko surađujemo sa predsjednikom odbora ETF-a i komisijom e, u primjeru e, opće uprave za obrazovanje i upravo zbog toga mm, organiziramo konsultacije i strukturni dijalog čiji je cilj upravo e, surađivati sa komisijom i utvrditi što se najbolje može učiniti za te zemlje i što druge e, glavne uprave e, DG i Digit mogu e, osigurati u programskom razdoblju. ETF ne samo da izravno djeluje u zemljama, nego 25% aktivnosti ETF-a su u sklopu programske potpore komisije kako bi se osiguralo da se donose prijedlozi ono onoga što treba uzeti u obzir u programskom razdoblju. I zbog toga treba osigurati dosljednost e, onoga što mm, e, savjetuje politika e, u smislu jačanja mm, kapaciteta i također onoga što komisija može učiniti koristeći svoja sredstva koja su na raspolaganju. Kada je riječ o upravljanju resursima, nadam se da će organizacija i e, dalje mm, u svjetlu izuzetnih rezultata iz prošlosti moći e, osigurati da troši sredstva na odgovarajući način, ne samo u smislu zdravog upravljanja, nego i u smislu postizanja dobrih rezultata koja su, koji su predstavljeni u izvješću revizorskog suda, znači o načinu na koji koristimo resurse i da ćemo optimizirati te resurse kako bi naravno bio ostvariv naš učinak i naravno da ćemo i s dužnom pažnjom uzeti u obzir preporuke svih službi kada dođu u posjetu. No moram reći da niti jedna posjeta revizora nije u posljednjih pet godina prošla bez relevantnih preporuka, niti bez, e, ali niti sa preporukama o mm, tome kako poboljšati korištenje naših resursa. Dakle, nije bilo nikakvih primjedbi toga doista sam uvjerena da organizacija ima mogućnost dalje nastaviti i ostvarivati e, srednjeročne ciljeve za razdoblje do 2017. godine, a e, budući da je organizacija toliko važna i relevantna, a jedina koja e, djeluje u globalnoj Europi, da će ona moći i dalje nastaviti koristiti postojeća sredstva i da neće biti izložena e, rezovima nego analizi prioriteta i u sljedećim godinama. Evo, toliko od mene. To je ono što sam htjela predložiti za e, sljedeći saziv i želim e, ostati vam na raspolaganju ako su vam potrebne danja pojašnjenja ili odgovori. Hvala vam lijepa na ovom e, vrlo iscrpnom izvješću e, vaših projekata za sljedeći mandat. Sada dajem e, riječ Elizabeth Morin-Chartier, zatim gospodinu Srkasu. To je to. Elizabeth, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Prije svega u ime Pučana želim zahvaliti gospođi Serban na ovom izlaganju koje je bilo vrlo sažeto, jasno, koje dobro opisuje problematiku i s jedne strane i njen rad u proteklih pet godina mandata, ali isto tako cijenim analizu E, i prognoze rada koji je pred tom institucijom. Mi smo svi svjesni toga da ETF e, igra ima ključnu ulogu u ovom trenutku u kojem je nezaposlenost jedan od najvećih problema u svim zemljama članicama i e, vi ste dobro e, napravili razliku između e, politike susjedstva i pridruživanja i onog što se dešava u Europi i dozvolite mi da za početak počnem s onim što se događa u Europi. Mi trebamo solidne podatke, pouzdane podatke i do njih je iznimno teško doći a e, rad i analize koje ste proveli iz 2000, koje, provodite, koje, koje imate u 2014. nisu iste iz 2009. godine, jer se radi o e, nestalnosti. I mislim da je važno pobrzati, ubrzati reakciju, odnosno reaktivnost u pogledu osposobljavanja u skladu sa potrebama i u sektoru i, i, i u pogledu poslodavaca i u pogledu zaposlenika odnosno radnika za mene je to vrlo važno mi možda možemo imati dobru neku ideju i, i dobre zamisli, ali postoji problem vremena, odnosno nemamo, odnosno problem reaktivnosti na te povećane potrebe izazvane povećanjem nezaposlenosti. S druge strane i kod poduzeća treba pojačati reaktivnost. I zanima me vaše mišljenje o tome. Drugo, što želim reći, e, odnosno pitati, tiče se kako možemo utjecati na radnike da i oni sami e, mogu odgovoriti na europsku potrebu e, podizanje razine radnih mjesta. moramo uzeti u obzir da sve perspektive iz izvješća Europa 2020, odnosno 2020, da e, mnoge kvalifikacije će nestati, a mnoge nove će biti potrebne i u piramidi rada trebat ćemo sve, e, sve, sve više kvalifikacije. Kako vi u ETF-u možete preuzeti ključnu ulogu u ovom pomicanju prema gore kad se radi o razini kvalifikacija e, radnika. E, to je drugo iznimno važno područje bez kojeg e, bismo, e, bez kojeg ne možemo riješiti problem nezaposlenosti. Treće moje pitanje. Kako možemo na bolji način podijeliti, odnosno podići svjesnost o prioritetima o kojima vi govorite u svim državama članicama? kako možemo potaknuti sinergiju svih e, razina e, koje se tiču vaših, odnosno vaših analiza, naših političkih odluka, kako možemo potaknuti sinergiju e, toga sa onim što se događa na terenu. Mislim da u tom pogledu moramo napraviti pomake. Posljednje moje pitanje. Govorili ste o validaciji europske pravne stečevine. O tome već dugo govorimo, ali ja mislim da nismo dovoljno brzi, nismo dovoljno efikasni u pogledu validacije pravne stečevine. Radi se o konceptu koji e, su svi teško prihvatili. Zašto? da li mislite da smo možda zauzeli suviše akademski pristup a, koji nije bio dovoljno pragmatičan a, ali validacija pravne stečevine je izvrstan alat koji nam donosi poželjne rezultate posebice kad se radi o socijalnim skupinama koje su, u koje su za, za koje je li, kriza koje je kriza dovela u vrlo lošu situaciju Znači, radi se o validaciji stječenih vještina, prevoditeljica se ispričava, ne o validaciji um, pravne stečevine. Molim vas odgovor na to pitanje. Hvala lijepa na svim ovim pitanjima. Biti će mi vrlo drago da razmenimo mišljenja o državama članicama. E, o, njima se, one se referiraju na iskustva koje mi ima. To se e, često razlike od države članice do države članice. E, Kad govorimo o nezaposlenosti i i rješenjima koja se zasnivaju na dokazima moramo u prvom redu imati sve te dokaze, podatke i kako tek onda možemo rješavati probleme. E, mnogo raspravljamo o svim ovim elementima, to je pitanje vremena. Ako radimo na sustavima, e, mijenjanje sustava traje. Zaposlenost e, se događa danas, ljudi trpe danas, sve akcije koje organiziramo u zemljama, prvo gledamo da nešto brzo popravimo, quick fix, a istovremeno radimo na sustavu e, jer je važnije raditi na e, prevenciji nego e, sistematičnom liječenju onoga što je sustav stvorio to je na teškoćama za nastavljanje. Ono što vidimo da u tom quick fixu Dugoročno, to je srednjoročno gledano, ono što vidimo, ne postoji stvarni dijalog, između dva svijeta, to jest razvijanje vještina i poduzeća. Već godinama govorimo o tom, ali nisu još svi spremni da se uključe. I to s obje strane. Good experiences Imamo mnogo dobrih iskustava i e, dosta dobrih praksa, međutim one nisu sustavne. E, e, sretna je okolnost ako građani koji su nezaposleni mogu imati koristi od svega toga. Razvoj vještina ne govorim samo o formalnom obrazovanju i osposabljanju, već i neformalnom E, sustavu e, je vrlo rigidno i konzervativno. Jer e, što je razlog? Nema iskustva i znanja o djelovanju. Ja se govorim o zemljama partnerima ETF-a. Zašto su se one odupiru promjeni? Zato što se malo investira u nastavnike i osposobljavanje nastavnika. Oni ne znaju što rade, a njihova se profesija malo cijeni od strane društva. Mm, S druge strane imamo svijet, poslovni svijet. E, nažalost, mnoga poduzeća su još uvijek u situaciju kad razmišljaju da je e, ta aktivnost dio korporativne e, odgovornosti ili da je to kao neka vrsta dobrotvornog rada, milosrđa. E, moramo reći poslovnom svijetu da to nije slučaj, da su oni obvezni da osiguraju dijalog sa zaposlenicima i da daju E, zemljama partnerima mogućnosti da e, recimo uče pri radu. Ne možemo e, živjeti u kuli od slonovače bez, i ne obazarite se na tržište rada. Mi trebamo podupirati radnike, zaposlenike. Ako imate samo mjere štednje, ne možete napredati. Morate pomoći i davati to mislim da je tajming e, ovog e, e, kriv, da su poduzeća kriva za ovu neaktivnost, oni se moraju povezati i raditi više. Zaposlenici imaju kvalifikacije koje imaju. Važno je da znamo koje kvalifikacije imamo, imaju. To nije transparentno u zemljama, zemljama članicama to su, oni se podvrgavaju ispitima i diplomama koje nisu transparentni. Tip e, vještina nije možda onaj koje zahtijevaju nove tehnologije i nova radna mjesta. Ali budući da ne znamo što oni znaju, teško je planirati što nedostaje i stoga u zemljama partnerima radimo na tome da znanje i vještine postaju vidljivi. Ja ću se sada referirati na validaciji e, znanja i vještina, prethodnog znanja i vještina ako ne znamo e, što su u prijašnjim sustavima stekli e, radnici, zaposlenici, onda nećemo e, moći organizirati programe osposobljavanja ili prekvalifikacije. Trebamo osigurati kvalitetu tih mehanizama, a tu postoji veliki rizik da potičemo proizvodnju diploma e, jer, jer moramo imati kvalitetu, osiguranu kvalitetu. To je e, zloupotreba sustava e, jer se diplome izdaju bez obzira na kvalitetu i onda se stvaraju očekivanja koja nikad neće ispuniti očekivanja tržišta rada mora se osigurati i to sve države članice moraju učiniti. E, nadam se da će doći dan kad ćemo imati koordinirano djelovanje svih država članicama. Vjerujem da je europski projekt e, rješenje za naš kontinent. E, stvarno se nadam da će ta koordinacija nastaviti i da će, e, ćemo doći do sinergije, da će Europa progovoriti jednim glasom. Moram reći da je za nas e, jako vidljivo koliko je potrebno, naročito kad djelujemo u zemljama poput u Ukrajine, što je sada vruća tema e, kad djelujemo u arapskim zemljama gdje svi trebaju više Europe svi trebaju više Europe, to podcrtavam. Nadam se da sam odgovorila na pitanja. Hvala lijepa. Eran Sarkas ima riječ. Hvala predsjednice. E, gospođo Serban, u ime socijalističkih članova htio bih e, vam odati priznanje e, za ono što radite u ETF-u i izraziti našu potporu E, te strategije Europa 2020. E, koju primjenjujete, koju sada imate plan do 2017. E, za nas je, je vrlo važno da vi nastavite radom. Mi smo mi moramo raditi na onom što funkcionira prolazimo kroz vrlo teške dane. E, stoga je jako važno za Europu da e, osigura budućnost osposobljavanja, kako je važno da investiramo u našu budućnost. Kod ovog uzajem, kod ove uzajemne ovisnosti vrlo je važno da da evropski način da evropski pristup bude sasvim jasan e, što se tiče drugih dijelova svijeta mi bismo željeli da a Europa izvozi te e, dimenzije da se Europa pokaže u onom svjetlu kakva ona zaista jest e, te da vrši više utjecaja na svjetskoj razini mm, imamo e, što da kažemo mi, mi imamo težinu i e, taj se model mora probiti, on se mora dokazati, trebamo e, obrazovanje, trebamo najbolje prakse. E, možda to nije tako spektakularno, to je točno, ali od ključne je važnosti da imamo ovaj preventivni rad na sprečavanju sukoba Sukobi su uvijek zasnovi na, zasnovani na tome što e, da očekivanja nisu ispunjena, da nema e, dosta e, radnih mjesta, da nema kvalitetnih radnih mjesta. To je često korijen sukoba. Potpora za mogućnosti obrazovanja, zapošljavanja to su mali koraci, ali su od ključne važnosti. I tu se ne radi samo o, o velikodržnosti kod ove suradnje. Idemo u oba smjera, a Europa može i mnogo naučiti od drugih. Europa uči od drugih jer nažalost vidimo e, na europskim ulicama e, rezultate nezaposlenosti i socijalnih napetosti. To, to se e, tiče isto tako i e, novonastalnih gospodarstava mi imamo i useljenike u, u Europi vidimo učinke te situacije Želili bismo znati kako ovdje možemo postupati, kako um, možemo uh, surađivati s onim dijelovima Europe koji i sada uh, proživljavaju najveće teškoće. Možete li nam možda nešto reći kako izgledaju ti fenomeni u Europi. Imamo toliko velike razlike i teškoće rastu. Što možemo tu učiniti? Moramo imati usku suradnju između poduzeća, sindikata i zaposlenika i radnika. Onda ćemo imati naravno bolje rezultate. Hvala lijepa na ove ljubazne, na ljubaznim riječima. Ne možemo ništa postići ako ne budemo surađivali. To je osnova ETF-a. Naš rad se događa u, na, e, poglavito u zemljama koje su karakterizirane nestabilnim socijalnim i političkim e, uvjetima. U tim uvjetima je teško napredovati u srednjeročnim politikama. E, građani trebaju, međutim, budućnost. Oni e, traže budućnost u svojim zemljama podrijetla. Naravno, migracije se događaju zbog gubitka nade moramo gledati i migracije i e, na, ja govorim naravno o legalnoj migraciji, legalnom useljavanju. E, e, prošlog tjedna smo imali jedan događaj koji je organizirala komisija jedna država članica. radi se o nezaposlenima i njihovom o zapošljavanju Eh, Antonio Silva Mandez je eh, to organizirao. To je prvi put da je jedna partnerska zemlja bila prisutna na konferenciji uz podršku ETF-a. Tu se situacija analizirala. Eh, možete li zamisliti da je tek 2014. postalo moguće da se to dogodi? Do sada nismo imali vremena da se e, bavimo s onima e, koji su nezaposleni i nemaju pristupa osposobljavanju. E, nemamo dovoljno čvrstih podataka. Ono što vidimo, ja sam o tome već ovdje govorila, nemamo dovoljno informacija E, zemlje organiziraju svoje politike na, u vrlo mutnim situacijama jer nemaju dovoljno informacija za donošenje odluka. Europa može više učiniti za njih. E, te moramo, imamo, e, moramo prikupljati podatke i na njima zasnivati politiku. Na cijelom kontinentu ne smijemo nikoga isključiti. Ako donosimo politiku bez podataka, onda su one e, te politike arbitrarne. Drugi element ovdje jeste da je razina onih koji su e, nezaposleni e, u zemljama koje to mogu analizirati, malo njih, samo jedan, E, malo je zemlja, zemalja e, obradila statističke podatke onih koji nisu e, zaposleni. Prosjek neobrazovanih nezaposlenih je dvostruki u zemljama partnerima nego u Europskoj uniji. Stoga trebamo hitnu akciju Moramo shvatiti tko su oni koji, su, e, koji nisu zaposleni i koji ne sudjeluju u obrazovanju i osposobljavanju. Moramo identificirati profil e, tih ljudi. E, već smo počeli raditi na tome sa zemljama, partnerima. Moramo se pokrenuti od i ideje da je, imamo jedan recept eh, koji je podesan za sve. Moramo eh, diferencirati i prilagoditi rješenja potrebama. Moramo također osigurati socijalnu dimenziju. Ne možemo samo inzistirati na gospodarskoj dimenziji. Moramo naglasiti tu socijalnu dimenziju naravno ni u gospodarstvu nismo sve postigli u toj gospodarskoj e, dimenziji mi smo predložili da zajednički razmišljamo sa zemljama e, partnerima o e, tome kako ići naprijed moramo osigurati stvaranje radnih mjesta sada imamo ne, ekogospodarski rad recimo u Turskoj, ali e, stvara se malo radnih mjesta. Moramo e, e, okupiti sve dionike, sve zainteresirane strane kako bismo stvorili radna mjesta i to kvalitetna radna mjesta i onda osposobiti ljude za te poslove. Moramo pružiti rješenja koja su zasnovana na podacima, na dokazima. Evo, nadam se da sam odgovorila na pitanje. Izabel Šredar ima riječ. E, hvala lijepa. Za mene je vrlo zanimljivo da čujem da e, ne gledate samo formalne rezultate obrazovanja, nego i rezultate neformalnog obrazovanja. To je ogromno sivo područje u Europskoj uniji, naročito u analizi kad god se o tome govori u agencijama i u izbornim krugovima, a onda se pita, postavlja pitanje kako se to verificira. Vaša, vaš ETF ima veliku odgovornost na tom području. E, ona mora to ob, e, tako obraditi da dade smjernice državama članicama i da to onda iskoristimo e, i to ne smijemo zanemariti te podatke e, tu imamo još i važnu zadaću u vezi sa jednakošću spolova rodna jednakost. Imamo generaciju žena ili generacije žena koje su kroz neformalno učenje i kroz svoje aktivnosti da su, nisu stekle profesionalno obrazovanje ili formalno obrazovanje, ali imaju ogromno znanje koje se međutim nigdje ne priznaje e, e, i kad žele ući u, opet u profesionalni život, onda se to znanje ne cijeni i ne priznaje. E, tu treba dati prijedloge što bi komisija mogla poduzeti da se ovakvo neformalno iskustvo i prizna, formalno prizna. Imate li kakove konkretne prijedloge u tom smislu? Hvala lijepa za ovo pitanje. To je e, vrlo relevantno za zemlje partnere, ovo što ste upravo istakli. Zašto je to tako važno za zemlje partnere? Uz, ono što se odvija u nekim državama članicama, u partnerskim zemljama, u nekim slučajevima imamo važan neformalni sektor osposobljavanja i gospodarstva o, e, ti sektori e, ti ljudi nemaju nikakve izglede za neku e, profesionalnu karijeru jer se to znanje i iskustvo ne priznaje. Ono što radimo na razvoju kvalifikacija tu pridružujemo druge europske instrumente kako, kao na primjer priznavanje prethodnog učenja ne samo učenje kao takvo, e, jer ono ne mora biti u formalnom okviru već i pri radu ili u slobodno vrijeme pojedinaca. Imamo vrlo dobre smjernice i e, prakse u Europi. E, gledamo na one države članice koje surađuju sa partnerima Najveći, eh, najveća bojazan koju imamo u zemljama partnerima jeste eh, pomanjkanje sustava eh, vrednovanja kvalifikacija. Moramo osigurati da se kvaliteta uvede i da se njome upravlja u zemljama član, u partnerima uz postojanje korupcije e, imamo ljude koji imaju dobre zasluge u priznavanju kvaliteta i e, vještina e, vrlo često njihove diplome ne odražavaju to njihovo znanje Moramo stoga udvostručiti napore, moramo osigurati da ne kaznimo one koji imaju pravo na priznavanje vještina, ali s druge strane osigurati da diplome da se one ne izdaju onako kao što se to činilo u prošlosti. U nekoj mjeri građani plaćaju za situaciju iz prošlosti, kad je, na primjer, dati ću vam primjer arapskih zemalja, e, milenijski ciljevi razvoja se odnose na zemlje i kažu da zemlje moraju učiniti sve da bi osigurale e, pristup osnovnom obrazovanju, a i e, dodatnom obrazovanju. S kvantitativnog stanovišta sve se riješilo i mi smo zadovoljni zbog toga. Međutim, kvaliteta rezultata je tako niska i stoga ti ljudi ne mogu postići e, nikakve rezultate za vrijeme osposobljavanja. Nemaju dobru osnovu i stoga ne žele proširati tu praksu e, diploma koje ne pokrivaju stvarna znanja i vještine. Sa novom točkom ulaskam, a to, je, e, to su svjedočbe za neformalno obrazovanje i osposobljavanje. E, oni koji nisu imali pristupa obrazovanju, naročito žene, mlade žene, to, to se tiče naročito istočnog e, dijela Europe. One imaju e, velike vještine i znanje, ali to ne mogu certificirati. Na tome radimo. E, gledamo naročito one zemlje koje imaju, koje su potpisale partnerstvo za mobilnost s Europskom unijom trebamo imati poštovanje i priznavanje vještina tih e, e, građana i građanki koje koji e, se useljavaju u zemlje Europske unije. To je vrlo visoko na našem programu rada. Hvala lijepa. Ima li još zahtjeva za riječ? Želi li još netko uzeti riječ? Ne? draga gospođo Madlen Serban, draga kandidatkanjo, mi vam e, toplo zahvaljujemo na ovome što ste ovdje prikazali. Nemamo nikakvih e, sumnjih o izboru koji je, e, je donio vijeće guvernera mi smo e, u Europskoj uniji mjerili e, vaš e, osobni angažman, kvaliteta vaše analize situacije koja je vaša, vaša sposobnost da okupite oko sebe ključne aktere iz parlamenta kad ovdje govorimo ovdje onda govorim o parlamentu uloga agencija je eh, dovedena u pitanje eh, zbog eh, proračunskih financijskih problema vi ste pokazali što agencija poput vaše može učiniti čak i u razdoblju kada su događaj koje zovemo arbirno zemljama susjedstva potvrđuju važnost vašeg mandata, vaše zadaće. E, svi se sjećamo da ste vi nasljednici konfederacije koje je e, želio osnovati François Mitterrand e, i idejom da se Europa mora fokusirati na suradnju s trećim zemljama E, vi ste nam pokazali u svojem e, e, izvještaju kako je to još uvijek aktualno. U trenutku kad vidimo da klasična diplomacija ako u Europskoj uniji nemamo klasične diplomacije kad se ona susreće sa vrlo velikim preprekama i sve što vaša organizacija može učiniti e, jeste da e, pobudi e, zajednički europski interes u ovoj strategiji susjedstva u ime svih članova ja vam najtoplije zahvaljujem dajem vam riječ da zaključite ovu razmjenu mišljenja i onda ću još reći nešto o postupku. Zahvalit ću vam doista što mogu drugo reći. Ne zahvaljujem vam samo za današnji dan, nego za proteklih pet godina koje su bile vrlo intenzivne. Ja sam znala reći da u ETF-u radimo ono što volimo. Doista imamo povjerenja o svoj mandati vidimo da je naša agencija korisna, a sigurni smo da nismo jedini i izvan ove prostorije postoje mnogi koji se obraćaju ETF-u koji im je doista potreban. Ove godine slavimo 20 godina postojanja ove agencije i to nas podsjeća na vrijeme Evo, kao što ste vi rekli, gospođo predsjednice, dakle, 89. 90. je donesena odluka da se ustroji ova agencija upravo kao reakcija na potrebu da se uskladimo sa promjenama u Europi Berlinski zid je tada još postojao, no to nas mora posjećati da i dalje postoji zidovi između zemalja, a u ovom multipolarnom i neovisnom svijetu u Europi moramo razmišljati o tome kako surađivati. No, nažalost, ova godina, 2014 e, obilježava i stotinu godina otkako na jednom e, od području u sklopu ETF-a u Sarajevu je započet prvi svjetski rat i doista je žalosno što 2014. godine vidimo da i u nekim drugim e, zemljama partnerima ETF-a također postoji nestabilnost, a nama je potreban mir kako bismo mogli zajedno napredovati razlog zašto e, cijenim i imam povjerenja u projekte Europe je zato što mislim da imamo mudrost da zajedno napredujemo i također sa našim zemljama susjedima. ETF će nastaviti to raditi sa mnom ili bez mene kao ravnateljicom, ali ja se doista nadam da ćete mi dopustiti da nastavim svoje djelovanje. To znamo, toga smo svjesni. E, lijepa, hvala vam lijepa još jednom. Što se tiče nastavka, odnosno onoga što slijedi, ja ću uputiti pismo e, odboru upravitelja u kojem dajemo svoj pristanak, e, odnosno u kojem e, se slažemo sa njihovom odlukom i mislim da E, ćemo u budućnosti mi u odboru za zapošljavanje imati priliku s vama surađivati još jednom i, ponovo i e, e, želim vam jedan uspješan novi mandat i budući da se radi o našem posljednjem sastanku e, odbora, upozivam vas da ostanete s nama i kasnije na druženju. E, završili smo s ovom točkom dnevnog reda, e, što nas dovodi do posljednje točke na našem rasporedu za danas. Radi se o predstavljanju od strane komisije, odnosno i komisija će izložiti o prijedlogu iz 17. siječnja. Radi se o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i o daljnjoj integraciji tržišta e, tržišta rada. Ovaj prijedlog koji nazivamo prijedlog EURES E, se bavi slobodnim, e, slobodnim e, protokom radnika. Na, o tome smo surađivali i sa grčkim predsjedništvom, ali i sa tijelom koje smo imeno, ali i sa, sa izvješćem IZI koje smo izradili u suradnji sa odborom za proračun. Mi smo odlučili e, da nećemo imati izvjestitelja za ovaj tekst e, zato što postupak e, se u tom slučaju ne bi mogao dovršiti, a s obzirom na kašnjenje ovog prijedloga komisije, budući da mi već neko vrijeme očekujemo taj prijedlog, i a, vrijeme koje i, mislim da su proračunske rasprave e, u, rasvijetlile e, dosta toga i e, zato smo za naše nasljednike odlučili predati im tako rekuć čisto čisto izvješće Međutim, htjeli smo komisiji dati priliku da parlament obavijesti o sadržaju ovog prijedloga i o onome što se želi postići ovim prijedlogom. Sada dajem riječ Žakiju Morinu koji je predsjednik službe za, za zaposlenost u komisiji da nam predstavi ovaj prijedlog. Hvala vam i hvala što ste mi e, dali e, priliku da e, vam izložim stajališta komisije o Euresu. Prije svega nekoliko riječi o samom tekstu, nakon toga ću reći koji su to ciljevi što se želi postići ovim prijedlogom. Prijedlog se temelji na članku 46 ugovora koji predviđa mehanizam E, koji e, e, pomiruje, koji, koji spaja ponudu i potražnju radnih mjesta. To je u vezi sa člankom 45 koji predviđa slobodno kretanje radnika građana Europske unije koji imaju slobodu živjeti i raditi u nekoj drugoj zemlji članici bez da trpe diskriminaciju zbog njihove nacionalnosti.

EURES postoji već određeni broj godina. E, uspostavljen je kako bi omogućio radniku iz jedne zemlje članice da e, se informira o e, radnim mjestima u drugim zemljama članicama. Isto tako taj, taj portal treba omogućiti, odnosno ta mreža, poslodavcima da pristupe životopisima radnika iz drugih zemalja članica stranica. E, zahvaljujući ovom e, portalu na internetu e, na, htjeli smo nadići lingvističke prepreke. Svakog mjeseca 2 do tri... do 3 milijuna e, posjetioca posjeti e, svakog mjeseca ovaj e, website je 20 do 30 tisuća radnika koristi ovaj portal. U okviru Euresa radi 900 900 savjetnika koji svake godine obrade vrlo velik broj predmeta. Međutim, e, uspostavilo se, pokazalo se da se e, mobilnost u Europskoj uniji ne koristi do svog punog potencijala. E, Često se radi o, diskreciji pojedinaca, znači želeli ili ne živjeti u nekoj državi članici, ali ustanovili smo da u kontekstu u kojem postoje velike ekonomske razlike, posebice u, a, posebice u a, zaposlenosti, znači u nekim zemljama članicama pet, u nekima 25% nezaposlenih osoba, zaključili smo da postoji E, velika zapravo potreba za mobilnosti. Ja sada s vama želim podijeliti brojke e, koje kažu da 20% građana Europske unije e, tvrdi da su zainteresirani za mobilnost unutar Europe. 20% je mnogo, a 1,2% građana izrazilo je i čvrstu nakanu da se u tijeku tekuće godine e, nastani u nekoj drugoj zemlji članici. E, znači radi se o faktoru između 1 i 100 20% zainteresiranih, a 0,2% će zaista u tijeku tekuće godine se preseliti. E, kada provodimo e, razgovore sa poslodavcima, e, uspostavilo se da 40% poslodavaca ima poteškoća sa nalaženjem radnika sa kvalifikacijama koje su im potrebne. Isto tako dolazi do starenja E, stanovništva, 18 e, tisuća e, radnika će u narednom razdoblju otići u mirovinu i to će uzrokovati velike, velike manjke u vještinama, odnosno raspoloživoj radnoj snazi. Pokazalo je nam je iskustvo da je potrebno ojačati ovu mrežu EURES, dodatno je razviti kako bi ona zaista pružila potporu pravom zajedničkom tržištu rada. Prijedlog komisije u tom kontekstu je usmjeren da odgovori na taj cilj, da ostvari taj cilj, a s druge strane da konsolidira pravnu osnovu mreže EURES koja se trenutno temelji na poglavlju 2 Eh, uredbe 492 i na odluci eh, iz eh, odluci iz studenog 2012. godine. Što se tiče sadržaja samog prijedloga, htio bih istaknuti šest aspekata. Prvi aspekt u pogledu sadržaja koji se tiče jačanja uloge EURES-a za cilj ima bolje prilagoditi Eures trenutnoj situaciji na tržištu rada i integrirati tehnološki razvoj, integrirati alate komunikacije i razmjene, isto tako integrirati i činjenicu da se mijenja i sama priroda radnih mjesta Uredba u člancima od 14 do 17 e, predviđa novu tehnološku platformu e, koja bi e, imala nove funkcije koje bi omogućile veću interaktivnost u pogledu dijaloga i razmjena informacija. Drugi vrlo važni aspekt ove reforme bi omogućio Euresu da potiče kompletniju e, razmjenu e, ponude i potražnje radnih mjesta. E, tražitelji radnih mjesta iz cijele Europe bi imali instantni pristup svim ponuđenim radnim mjestima, ali danas se ne E, danas se događa to da nisu sva e, slobodna radna mjesta objavljena na EURES-u, znači mi želimo e, bolje, bolji pristup informacijama, odnosno bolje dijeljenje informacija među zemljama članicama u tom smislu. Za to će biti potrebna administrativ, to će biti potrebno ukloditi administrativne prepreke, to je članak 14. ovog prijedloga. Povećanje, broja radnih mjesta koji će biti dostupni na e, razini čitave Europske unije ići će ruku pod ruku sa e, komunikacijom, e, sa povećanom komunikacijom između ponude i potražnje. isto tako u članku 16. prijedloga sadržane su odredbe o uspostavljanju automatske korespondencije odnosno automatske obvezne komunikacije između potražnje i ponude na tržištu rada. Taj mehanizam ESCO bi te trebao omogućiti bolji opis kompetencija koje bi E, koje bi omogućile bolje tumačenje životopisa, odnosno koje se to pa, stvarne kvalifikacije kriju iza životopisa. Četvrti e, element koji se tiče jačanja e, uloge Euresa i koji je obrađen u člancima od 18 do 24 prijedloga uredbe, tiče se razvoja službe, odnosno usluga Radi se o e, uslugama koje su ponuđene i e, tražiteljima e, i ponuđačima radnih mjesta i to je usmjereno za povećanje mobilnosti. Što se tiče znači radi se o uslugama i za poslodavce i za tražitelje radnih mjesta. Zatim peto što želim, peti element tiče se partnerstava i um, širenje mreže Euresa a, uh, na aktere koji se ne svode samo na uh, javne službe uh, za zapošljavanje. znači radi se o partnerstvima sa privatnim agencijama ili sa drugim partnerima na nacionalnim razinama oko 30% e, svih e, slobodnih radnih mjesta e, se sada se sada reklamiraju na portalu mi želimo i mi člancima 3 do 13 želimo to povećati i nadamo se da će to pitanje partnerstava u člancima od 3 do 13 to riješiti Zatim e, posljednji aspekt e, tiče se toga da nova uredba unosi vrlo jasna pravila koja će komisiji omogućiti da e, izvršava svoje ovlasti, posebice u pogledu tehničkih pitanjima, na primjer format razmjena, odnosno na koji će način teći razmjena između službi za zapošljavanje. Isto tako izradili smo kriterije u u, u članku 33. Evo, u kratko, to je bilo ono što sam htio e, izložiti. Cilj je ovdje e, modernizirati ovaj alat koji e, služi i građanima i i poslodavcima e, kako bismo unaprijedili zajedničko tržište rada. Radi se o e, poglavlju 2 i e, članku 38 uredbe 492 kroz 2011. Radi se o zamjeni tih tih, tih odredbi. Isto tako se radi o stavljanju izvan snage odluke iz 2012. godine a, e, radi se o e, sintezi e, različitih regulatornih izvora radi se znači o novoj zakonodavnoj osnovi koja uvodi sve ove odredbe koje sam spomenuo hvala vam Vjerojatno ste čuli ono što sam mislila, zato što sam ustanovili da postoji 33, odnosno 36 članaka. E, i želim sreću svima onima koji će pregovarati o ovom tekstu jer premda se radi o konsolidaciji već postojećih odredbi i već postojećih e, tekstova radi se o vrlo dugačkom tekstu koji će vjerojatno predstaviti određene, e, koji će vjerojatno predstaviti određene poteškoće u iznalaženju do, sporazuma. Gospođa Dovidjecka. Hvala lijepa. Moram reći da kada pogledam EURES, ponekad mi se čini da on funkcionira na temelju poznavanja jezika. Mi ili aktivno ili pasivno, pasivno govorimo strane jezike, znači pasivno znači da ne koristimo aktivno taj jezik, ali aktivno znači da aktivno znamo upotrebljavati taj jezik. Ali zapravo ovo funkcionira poput pasivnog znanja jezika. Rekli ste da ste primili ponude od zemalja članica, da treba pružiti više informacija o slobodnim radnim mjestima, ali ja mislim da kako bismo povezali potražnju na tržištu sa potrebama poslodavaca, da nam treba ipak nešto više. Bojim se da ovi vaši prijedlozi neće uspjeti to povezati i da neće zadovoljiti taj preduvjet da mm, posloprimac razumije i da ga zanima ta ponuda i da ima koristi od te ponude, niti će poslodavcu omogućiti da mm, uputi zahtjev u sustav. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kada je riječ o promjenama koje predlažete, predviđate li mogućnost uspostave partnerstva sa poduzećima koja koriste sustav EORES? da to bude onda redovno oglašavanje slobodnih radnih mjesta ili novih radnih mjesta koja se otvaraju ili koja se zatvaraju u određenom poduzeću. Hoće li neko pružati savjete posloprimcima u tom sustavu ako ih zanima određena ponuda? Rekli ste da ih je 20% zainteresirano za mobilnost, ali samo 1,2% odnosno 0,2% doista i, presele u drugu zemlju. Pitam se zašto ljudi žele, imaju tu želju, ali ne čine to u praksi. Eh, Juta Stanrik imaju riječ. U prvom redu lijepa hvala na objašnjenjima. Eh, vaš će prijedlog dati mnogo materijala za raspravu i u sljedećem sazivu parlamenta. Eh, za mene je važno da ustanovim da samo kroz mobilnost tražitelja posla nećemo riješiti probleme u Europi. Želimo e, potaći mobilnost tražitelja posla da bismo smanjili nezaposlenost. Ako sam dobro shvatila, e, to sa sadašnjom e, platformom Euresa imate 2000 posredovanja godišnje Mislim da je to mala brojka ako mislimo kako je veliki trošak eh, cijelog napora. po mom mišljenju vaš eh, prijedlog eh, omogućava samo skromnu mobilnost. Ne, nismo dobili koliko tražitelja posla u Europi E, nađu posao e, u drugim zemljama, koliko ih rade prekogranično. Uz e, znanja jezika tu, su, tu nemamo niti dovoljno informacija o uvjetima rada, o radnom zakonodavstvu i tako dalje. To uvijek zahtjeva bilateralne sporazume između država članica E, ljudi koji preko prekogranično rade e, e, za njih to predstavlja najveće prepreke to su za, za njih nedostaci a ne prednosti mobilnosti ako je savjetovanje loše ili postaje još lošije onda ovo posredovanje ne služi ničem moramo shvatiti koje probleme imaju ljudi i da dati im centralne informacije. Moramo imati i pravičniju mobilnost. Želimo da sve bude pravično, da nemamo iskorištavanja radne snage zbog nepoznavanja zakona. Ako se koncentriramo samo na posredovanje, onda to za mene postavlja nekoliko nekoliko pitanja. Što nam to kaže o kvaliteti radnih mjesta i o suzbijanju nesigurnog rada? E, u, na primjer u regionalnim e, graničnim područjima mm, e, posrednici su imali samo opciona, um, to je bila opcija. Uh, EURES bi trebao tu uh, odigrati ulogu i u jamstvu za mlade. Um, uh, onaj okvirni program za stažiranje, za osposobljavanje mladih mm, tu nismo imali socijalno osiguranje kako komisija e, kako će ona riješiti ovo pitanje e, kvalitete e, mobilnosti kretanja iz jedne zemlje u drugu što predviđa platforma za to kod jamstva za mlade parlament nastoji osigurati kvalitetu. E, htjela bih znati da li komisija predviđa uključivanje i ulogu socijalnih e, partnera u uredbi kao što to imamo u općoj uredbi i u ESF-u. E, drugo pitanje je pitanje graničnih partnere kao o, uključivanje te organizacije u EURES. E, hoće li komisija e, odrediti ko je nadležan za koordinaciju e, rada e, pograničnih vlasti? To su moja pitanja. Hvala. Imamo još e, dva e, pitanja, nakon toga ću dati opet riječ komisiji Elizabeth Schroeter, pa onda Edith Bauer. Moja se pitanja nadovezuju na ova koja smo čuli. Što nisam čula jeste e, da su EUROSA partnerstva najbolji instrument za posredovanje. Mm, a što je najvažnije? ne igra ulogu u novoj uredbi. E, centralna, centralna europska agencija ili element na licu mjesta se ovdje ignorira. E, tu si moramo predstaviti, na primjer, da mobilnost iz Pariza u Berlin je mnogo manja e, nego Eh, između Frankfurta i nekog drugog mjesta u Njemačkoj. Mm, eh, važno je da imamo prekograničnu suradnje. Eh, naravno, njemačko-francuska granica nije najvažnija u tome ako pogledate e, brojke koje ste navili, onda ćete vidjeti kolike razlike imamo. U ova uredba ne odražava stvarnost u Europi. E, um, recimo e, ljudi koji žive u Gutnu, njima je jednostavnije ići u Gubin Eh, jer mogu se vratiti navečer svojim obiteljima. Eh, a odite u Frankfurt na kolodvor eh, kad voze lokalni vlakovi. Vidjet ćete kakva je stvarnost mobilnosti u Europi. Ono što si vi predstavljate <clears throat> da se kroz neki kompjuter može ljude iz Berlina dovesti u, par, u Pariz, to je utopija. Mobilnost se odvija na granica. Ako gledam Mađarsku i e, Rumunjsku, to e, <clears throat> na primjer e, još vidljivije. To su stvarnosti gdje posredovanje ima ulogu i gdje e, Euros mora igrati ulogu, a drugo je malo područje. A vi to radite upravo obratno. vi ne razumijete e, situaciju na terenu, to je prvo. Drugo, centralni element, moram ponoviti što je već rečeno, centralni element kod posredavanja je danas s obzirom na činjenicu da prekogranično imamo toliko varanja e, posloprimaca ovo posredovanje e, što Europa nudi mora osigurati da e, posloprimci neće biti prevareni. Tu se ne radi samo o E, osjetljivom pitanju upućivanja i još osjetljivijem pitanju prakse e, tu e, moramo imati okvir kvalitete. Da li vi to analizirate, da li vi to ispitujete? Radi se o klasičnim pitanjima koje imamo na na osnovu u uredbe 2008 kroz 3. Ovo posredovanje, da li on, dane ono spojeno s e, savjetovanjem, gdje ljudi mogu postaviti ova pitanja i da li vi odgovarate na ta e, pitanja. To mora biti vaš plus, e, a ne da radite preko interneta. Zato ne trebamo EURIS E, sami to možemo napraviti preko interneta i naći si posao u Francuskoj ili Poljskoj. Eures plus Eurasa jeste da informirate ljude o pravima i putovima kojima e, trebaju ići. Evo, to je zadaća mreže. Alo, Bauer. Bauer, posljednje pitanje. Hvala vam imajući na ovu naš zajednički rad na drugim direktivama, malo sam iznenađena. Malo sam iznenađena da ako promotrimo članak 20 do 23, čak i članak 7, to me iznenađuje zato jer ipak mi se čini da tu postoji neko preklapanje između ove uredbe i direktive? Znači, moje pitanje je vrlo jednostavno. Pretpostavljate li da će doći do spajanja ovih usluga zato jer usluge podrške radnicima podrazumijevaju obavještivanje o uvjetima života i rada, a to je praktički isto onome što smo ugradili o prethodnu direktivu o slobodnom kretanju radnika. Prisjećam se također i naše bitke o nacionalnim kontakt točkama i nacionalnim koordinatorima. I doista mi je drago što ste ovaj put predložili uspostavu nacionalnih ureda za koordinaciju. Međutim, čini mi se da bi se to dvoje moglo spojiti. Naravno, potpuno sam svjesna toga da ovi uredi za nacionalnu koordinaciju imaju i druge zadaće uz ono što je zapisano u direktivi o slobodnom kretanju radnika. No, ako uvidimo da postoji jasno preklapanje, što vi mislite kako bi se to moglo riješiti u budućnosti? Alors, euh... Sad ću ponovo dati riječ komisiji da odgovori na ova brojna pitanja. E, vidimo da je rasprava već e, započela, e, pa onda možda mogu i ja e, postaviti jedno pitanje više tehničke prirode. Europska komisija je počela raditi na Euresu na temeljima koje smo mi osporavani, to je bilo pred sudom. Komisija kada je podnijela ovaj prijedlog je izrazila želju da parlament povuče svoj, e, svoj, svoje stajalište, svoj prijedlog koji e, e, radilo se o ignoriranju prava parlamenta. zanima me što vi o tome mislite, zato što mislim da je vrlo važno da počnemo na zdravim temeljima da se e, e, procedura oko ove uredbe e, odvija na način koji bi razjasnila, razjasnio Europski sud o znači ovlastima parlamenta. Znači ovdje se radi o vrlo o, o važnom pravnom pitanju i ne radi se o sadržaju samog teksta za razliku od pitanja mojih kolega, ali evo ako imate i možda odgovor na ovo moje pitanje ili rasvijetljati tu situaciju ako možete, to bi nam bilo korisno. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice. E, što se tiče prvog pitanja o tome da EURES ne smije postati previše pasivan, odnosno da treba zauzeti proaktivniji pristup, u provođenju aktivnosti. Htio bih e, naglasiti da u ovom prijedlogu e, su sadržani e, elementi koji upravo idu u smjeru proaktivne uloge. Posebice se ovdje radi o, odredbama o informiranju, odnosno obavješćivanju. Tu se radi o uslugama koje će biti usmjerene i prema poslodavcima i prema tražiteljima zaposlenja i u tom smislu ćemo mm, moći podrobnije pratiti sve, sve, sve aktivnosti vezane za mobilnost radnika. Zatim što se tiče partnerstava sa, sa poslodavcima koji bi se mogli registrirati izravno na portalu Euresa ili recimo ako imaju neku posredničku ulogu e, na e, nacionalnoj razini predvidjeli smo i sa takvim e, privatnim poduzećima isto tako suradnju znači želimo ojačati proaktivnost Euresa zahvaljujući odredbama ovog prijedloga. Što se tiče pitanja o preprekama, da, naravno, postoje brojne prepreke su, koji, koji su postavljeni u, u, kontekstu prekogranične mobilnosti, posebice ovdje mislim na lingvističke e, prepreke i Eurobarometar nam to pokazuje. Međutim, isto tako postoji prepreka e, nesigurnosti, hoćemo li ili nećemo naći zaposlenje. E, znači ključna motivacija za mobilnost je nalaženje radnog mjesta, nalaženje zaposlenja e, i e, danas na razini čitave Europske unije postoji postoji poticaj da se mobilnost jača i sve više primjenjuje. E, pitanje je kako ćemo se uhvatiti u koštac sa, e, sa preprekom e, nedovoljne količine raspoloživnih informacija. EURES je u tom smislu alat koji za cilj ima na transnacionalnoj razini dijeljenje informacija koje su danas isključivo rezervirane za nacionalnu razinu E, rekao sam da samo 30% slobodnih radnih mjesta se obavještava na razini Europske unije. E, radnici koji e, sudjeluju u mobilnosti su zaštićeni propisima Europske unije. Uredba 492 jasno kaže da radnici migranti imaju pravo na jednako postupanje a e, direktiva koju smo nedavno e, usvojili o, e, omogućuje stvarni nadzor, stvarnu kontrolu poštivanja prava radnika migranata i mislim da nema nikakve, nikakve kontradikcije između mehanizma koji će osigurati dobro funkcioniranje tržišta rada, odnosno tržišta Europske unije i s druge strane odredbi iz e, propisa i Europske unije i nacionalnih zakona o jednakosti postupanja prema radnicima. Isto tako e, postavljeno je pitanje o kvaliteti radnih mjesta. E, poanta Euresa je da se na europskoj razini učini dostupnim ono što je sada dostupno samo na razini država članica. a nadamo se da će se e, kontrola kvalitete e, kontrola kvalitete se već danas provodi ali nadamo se da će kontrola kvalitete koja postoji na nacionalnoj razini e, se proširiti i na tu razinu imamo razloga za to vjerovati što se tiče socijalnih partnera oni igraju naravno vrlo važnu ulogu i oni su uključeni u upravljanje Euresom oni, oni su uključeni u upravljanje i imaju vrlo aktivnu i važnu ulogu u promicanju inicijativa e, u e, pograničnim područjima. U Europi postoji više od jedan milijun, što je mnogo prekograničnih, odnosno e, radnika, prekograničkih radnika, a pitanje pograničnih partnerstava je obrađeno jednim proračunskim alatom koji omogućuje financiranje dodatnih e, inicijativa koje e, su e, dodane svim inicijativama Euresa. Znači radi se o usluzi koja E, je e, mreža e, i javnih i privatnih partnera koji dijele informacije gdje postoji naravno kontrola kvalitete, a zatim postoji konkretne inicijative koje mogu dodati neke specifičnije, konkretnije usluge i u tom smislu su partnerstva moguće, znači ne postoji protivljenje, nego mislim da upravo suprotno postoji mehanizam otvaranja za prekogranična partnerstva kako bi smo još ojačali taj globalni mehanizam. E, što se tiče odnosa između uredbe i direktive, s jedne strane e, direktiva E, se e, bavi poštivanjem prava e, radnika migranata a uredba 492 predviđa nediskriminaciju na temelju nacionalnosti i EURES nam na raspolaganje daje alate o, informiranju alate za informiranje o slobodnim radnim mjestima i o tražiteljima zaposlenja Radi se o komplementarnim e, dokumentima e, i odredbama, ali ništa ne spriječava države članice da e, preuzmu malo snažniju ulogu ili u pogledu provođenja direktive ili u problemu ili u sudjelovanju eure, u EURES-u. Znači, radi se o komplementarnosti i nacionalne i, i države članice tu imaju potpunu slobodu a radi se znači o komplementarnim ciljevima dvaju dokumenata. Što se tiče posljednjeg pitanja koje se tiče a, a, e, članka 38 uredbe 492, htio sam naglasiti da prijedlog uredbe e, zamjenjuje i poglavlje 2 uredbe 492 i isto tako članak 38 te uredbe i e, uvodi u članku 33 odredbe koje uređuju nadleženosti e, izaslanstava e, komisije. Mislim da je to problem koji je parlament e, vidio u odluci iz 2012. godine. Hvala lijepa. E, završili smo sa ovom razmjenom vidimo sve teškoće koje će se pojaviti uključivo i one koje smo već identificirali kad smo ispitivali određeni broj prijedloga e, već ste Juta Steiner je spomenula jednu e, neko drugi nešto drugo mi smo to smo spominjali kad smo govorili o javnoj službi za zapošljavanje. Ovdje imamo zakonodavstvo e, koje zaslužuje e, jedan paket mjera. Kad god e, treba napraviti, napravi se nešto, ali kad gledamo cijelu stvar u cjelini, cijelu uredbu, rasprava koju smo imali o proračunu i, operativne odredbe tu imamo probleme e, interferencije mislim da će to biti tekst e, koji je e, hitan što se tiče ciljeva i očekivanja a biti će ga teško ispregovarati jer je se nalazi u složenom kontekstu e, formalnosti i tu ima mnogo vrlo važnih elemenata u ovoj fazi ne možemo ništa više učiniti e, zahvaljujemo e, što ste nam pomogli da rasvijetlimo neke probleme svi oni koji se e, zanimaju za razvoj ovog teksta mm, e, savjetujem da, da to radite e, dinamično Ovom, ovime smo završili ne samo naš dnevni red već i cijeli cijelu agendu našeg odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja u ovom mandatu. Pozivam vas e, da ostanete u dvorani da se slikamo, a onda ćemo popiti čašu e, i nazdraviti našem prijateljstvu. Zahvaljujem prevodiocima koji su nas pratili u cijelom našem poslu do zadnje minute.